Good Dobar dan, dame i gospodo, molim vas sjednite. Htio bih vas sve pozdraviti na još jednom sastanku našeg odbora za vanjske poslove. Prelazimo na točku broj 1 dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ima li nekih primjedbi? Ne. Onda je dnevni red usvojen. Onda možemo prići na drugu točku, odobrenje zapisnika sa prošlih sjednica, sa sjednica od 9. siječnja i 24. siječnja. Imali primjedbi, komentara? Ne. Onda prelazimo na treću točku, priopćenja predsjednika. Trenutno nema nikakvih priopćenja, tako da možemo onda odmah preći na četvrtu točku, razmjenu gledišta crnogorskim ministrom poslova. Dragi kolege, bilo nam je drago što danas možemo ugostiti i nam se dobro izgovaram vaše ime, dakle gospodina Srđana Darmanovića, ministra vanjskih poslova Crne Gore. Kao što znate, ministre, naš odbor će sutra usvojiti godišnje izvješće o vašoj predivnoj zemlji. Što se tiče procesa pristupanja, mi smatramo da Crna Gora i dalje napreduje, da je to jedna od najnaprednijih država kada se radi o pristupnim pregovorima. E, otvorili smo dva nova poglavlja i sad imamo 26 otvorenih poglavlja od 35. Crna Gora ima vodoču ulogu i stoga ima i sve više odgovornosti u regionalnom kontekstu i u cjelokupnom procesu e, pristupanja. Isto tako imamo sada situaciju nakon izbora, imamo ulogu Rusije i prije svega vezano uz e, skorašnje pristupanje Crne Gore NATO savezu, sve to nešto što moramo pažljivo pomotriti. Sada bih predložio da prvo gospodinu Teneku da nam damo riječ. Ne, prvo ćemo dati naravno riječ ministru, a zatim možemo poslušati e, i što moj prijatelj Charles Stanuk ima za reći. Još jednom dobrošli i izvolite. Thank you, Mr. McAllister. Uh, Hvala vam, gospodine McAllisteru. Uvaženi uh, predsjedavajući članovi odbora, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi predstavnici uh, Europske komisije i vijeća, dame i gospodo, Veliko mi je zadovoljstvo i velika mi je čast da vam govorim u ime um, Ministarstva vanjskih poslova i vlade Crne Gore. Ova prilika da vam se nas obratim je e, dokaz e, angažmana Europskog parlamenta za pristupni proces i način da objektivno sagledamo situaciju Crne Gore u e, procesu pristupnih pregovora. Isto tako i da vidimo koji su to izazovi koji nas očekuju u nadolazećem razdoblju. Ovakav sastanak sa uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta predstavlja e, priznavanje e, strateškog usmjerenja naših politika. Isto tako ja smatram da je ovo vrijeme dosta dobro odabrano jer imamo razgovore e, i to danas, ne samo o rezoluciji Europskog parlamenta, o izvješću o napretku Crne Gore 2015. godinu, već isto tako imamo i razgovore o Makedoniji, o Srbiji i o Kosovu danas. Kao što ste svi svjesni, e, prošlogodišnji parlamentarni izbori u Crnoj Gori su potvrdili naše strateške prioritete Nova crnogorska vlada pod eh, vodstvom premijera Duška Markovića nastavlja provoditi politiku koju smo definirali tijekom prethodnih vlada vezano uz integraciju u NATO savez i Europsku uniju, a posebice stavimo naglasak na gospodarski rast na to da poboljšamo životni standard naših građana. Dopustim je također da vas podsjetim da prije prošlih parlamentarnih izbora da je došlo do dogovora između vlade i većine oporbenih stranaka i uspostavili smo takozvanu vladu izbornog povjerenja sa ciljem da postignemo transparentnost i veću legitimnost e, tijekom izvornog procesa. Opremene stranke koje su se pridružile vladi kako bi ispunili taj cilj i e, kako bismo ukinuli e, zloupotrebu ovlasti i izbornog procesa. Htjeli smo riješiti sve te putem dijaloga sa svim institucijama kako bismo e, uklonili nepovjerenje oporbe e, koja je bojkotirala rad parlamenta prije izbora. I sada, nakon uspješnih parlamentarnih izbora i sa e, većom legitimnošću izbornog procesa, što isto tako Eh, potvrđuje i misija za promatranje izbora, eh, eh, parlamentarnih izbora u Crnoj Gori OSS-a i vidimo sada da je bio velik odaziv birača od 73%. No, no oporba i dalje bojkotira rad parlamenta, iako ih to nije spriječilo da preuzmu vlast u onim općinama gdje su dobili većinu na izborima. E, prošli parlamentarni izbori su doveli do toga da je Crna Gora se našla u tom kontekstu globalnih interesa. Neki su pokušali iskoristiti te okolnosti i e, pokušali su dovesti do sukoba tijekom parlamentarnih izbora. U suradnji s međunarodnim partnerima, sa sa našim saveznicama uspjeli smo spriječiti te grozne napade i sada pokušavamo dovesti pred lice pravde oni koji su e, bili iza toga. E, neki su dakle planirali ozbiljne zločine e, koji su namjerali počiniti na sam dan planetnih izbora i to zapravo ukazuje na velike podjele u društvu Crne Gore. No, nadamo se da jednom kada država postane članica NATO saveza, da će taj pritisak izvana koji potpiruje te unutarnje jazove biti smanjena i da ćemo E, imati bolji dijalog sa demokratskim institucijama. Moramo shvatiti da se u okviru demokratskih institucija treba govoriti o različitim mišljenjima, a ne da se to treba ispoljavati na ulicama s upotrebom sile. Isto tako legitimnost vlade treba proisteći iz e, izbora građana, a ne da se e, to rješava izvan granica naše države. Isto tako dopustim da vas uvjerim da e, je opredjeljenje Europskog parlamenta vrlo važno za to da e, nastavimo sa usmjerenjem Crne Gore na e, putu eurointegracija i integracija u NATO savez. Mi smo vrlo zahvalni na vašem angažmanu. Europska unija sada pokušava svladati svoje složene izazove, pokazuje vodstvo, pokazuje odlučnost i to dokazuje da ona vizija ujedinjenosti u različitosti da je i dalje vrlo važna. Upravo taj cilj e, unifikacije je ono što nas i u Crnoj Gori tjera da provodimo i dalje europske standarde, da provodimo reforme. Mislim da to vrijedi i za druge države na području Zapadnog Balkana. Naš stalni angažman da se pokušamo integrirati u Europsku uniju i dalje je važan prioritet vanjskih politika Crne Gore. Što više, imamo 76% odobrenje e, integracije u Europskoj uniji, što znači da smo na pravom putu. Naši građani znaju da je za nas e, europska agenda e, nešto mnogo više od samo neke vanjske obveze. I mi vjerujemo da će nam to pomoći u oblikovanju nacionalnih politika, jer svaka od tih obveza koje ćemo ostvariti stvara novu vrijednost u našoj državi. Isto tako imamo iskustva nekih država članica vezano uz e, predpristupnu pomoć. To pokazuje da države e, jačaju tijekom samog predpristupnog procesa. To je vrlo e, važna stavka za stabilnost, za sigurnost, za politički i gospodarski razvoj svih država na Zapadnom Balkanu. Moramo se podsjetiti da živimo u razdoblju sve većeg euroskepticizma. A oni naraštaji koji su odrastali u jedinoj Europi sada dovode u pitanje um, vrijednost i opravdanost projekta Europske unije. No, nedavna povijest Zapadnog Balkana nam pokazuje da postoje i neki nadašte europljena koji su još nedavno odrastali u dosta različitim okolnostima i dosta teškim okolnostima. U okolnostima gdje mir, sigurnost, sloboda kretanja, jednakost, zaposlenost nisu bile stvari koje su bile samo sebi razumljive. I stoga vas pozivam da zadržate i dalje tu visoku razinu otvorenog razgovora u Europskoj uniji o tim raznim politicima kako bi naše države dalje bile motivirane pri provedbi e, ključnih reformi. Mi cijenimo da ovi trenutni pristupni rezultati e, predstavljaju jamstvo za to da ćemo nastaviti na tom putu. Crna Gora je trenutno otvorila 26 pregovaračkih poglavlja. Imamo velik posao koji smo obavili vezano uz Uh, uspostavu novog zakonodavnog institucionalnog okvira i to u čitavom nizu poglava, ali prije svega kada se radi o borbi protiv uh, organiziranog kriminala i o korupciji. Mi ostvarujemo rezultate i uh, uspješno istražujemo i osuđujemo razna znodjela imamo dosta složeno političko okruženje i ono postoji trenutno ne samo u Crnoj Gori, već isto tako u cijeloj regiji, a dugoročna stabilnost i dobro e, dobar gospodarski e, napredak na području Zapadnog Balkana je nešto što je vrlo važno za sigurnost Europe, ali i za naš e, razvoj. Prije svega kada vidimo koliko su raznobrojni izazovi trenutno u Europskoj uniji. Ovo je dakle jedna nova nada za Zapadni Balkan i mi smatramo da je to obogaćenje pristupiti Europskoj uniji, što znači da moramo i dalje promicati e, ovaj rad i treba poticati napredak e, isto tako i u zajedničkim infrastrukturnim projektima kako bismo integrirali cijelu regiju, a isto tako i uh, ostvarivati poveznice sa europskim koridorima. To će donijeti dobrobit svim našim društvima, te će ćemo tako moći izgraditi temelj za razvoj institucija i vladavinu prava. Dame i gospodo, transparentan politički e, proces e, e, gospodarskog razvoja u Crnoj Gori, ali isto tako i državama Zapadnog Balkana, moguće samo sa podrškom Europskog parlamenta i sa drugih institucija i to možemo ostvariti samo u okviru stalnog dijaloga za pristupanje Europskoj uniji. Ove aktivnosti Crne Gore mogu doprinijeti i dugotrajnom miru u regiji, stabilnosti i sigurnosti. To može biti jamstvo za budućnost e, Europske unije i za našu suradnju. Na posljedku dopustim mi da zahvalim svima vama koji su doprinijeli e, priznanju značajnog napretka naše države na, e, u kontekstu pristupnog procesa i koji su nam odaslali pozitivne poruke. Naš izvjestitelj Charles i isto tako i e, parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje pod vodstvom Annelies Doc, a isto tako i gospodin Ivan Jakovčić e, koji predsjeda u drugom tijelu. Sve su to važne osobe za kontakt za Crnu Goru. Imamo i preporuke i prijedloge parlamenta koji su vrlo važni za naš napredak na europskom putu. Vaš doprinos je bio vrlo važan za naš napredak u provođenju reformi i e, kao nešto što je popratilo naš pristupni proces, a ja sam sada na, vama na raspolaganju za bilo kakva pitanja koje, koja može imate. Hvala vam na pažnji. for your statement. Hvala gospodine Darmanović na vašoj izjavi. Sada imamo vremena za raspravu. Predlažem da prvo damo riječ gospodinu Peteru Kurumbaševu, podpredsjedniku izaslanstva Europa Montenegro SAPC. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospođa Dobbs me je zamolila da postavim jedno pitanje gospodinu Darmanoviću. Gospodine ministre, drago mi je što je vanjsko-politički prioritet Crne Gore priključiti se Europskoj uniji i što je ostvaren napredak e, u smislu otvaranja novih pregovaračkih e, poglavlja. Crna Gora je bila jedna od prvih zemalja koja je potpisala Istanbulsku konvenciju o suzbijanju nasilja nad ženama. Što Crna Gora čini kako bi ispunila obveze koje proizlaze iz te konvencije? Od dana izbora došlo je do navodnog puča, pokušaja puča u Montenegru i to je dovelo do daljih napetosti uz bojkot oporbe parlamenta i također se e, čuje glasne o sudjelovanju kućenja Rusa u, pokušaju puča. Što se učinilo kako bi se osigurala transparentnost u istrazi oko ovog pokušaja puča? Evo, prenosim pitanja gospođe Doc i dopustite mi da odem i korak dalje i da se prebacim na drugi jezik, da prijeđem na bugarski. Nadam se da će gospodin Drmanović me još bolje razumjeti. Gospodin Dušmanović, vi ste govorili o sve većem euroskepticizmu i to ne samo u toj regiji. Postoje drugi procesi kojima smo svedoci, to je sve veći populizam, zatim je tu i Brexit i evo tu ću stati, neću nastaviti s tim popisom. Najbolji odgovor na sve te razvoje kojima svedočimo je to da i dalje radimo na proširenju Europske unije. Bilo bi mi vrlo drago da tijekom bugarskog predsjedništva, a to predsjedništvo će biti za otprilike godinu dana, da ne samo da otvorimo nova dodatna pregovaračka poglavlja za Crnogoru, već da neka poglavlja i zatvorimo. I zbog toga želim usmjeriti pažnju kolega da e, pripaze na taj e, učinak e, spillovera, dakle proširenja na ostatak regije. E, daljnji napredak u pristupnom procesu e, bio bi značajan znak i za druge države u toj regiji, poput e, Srbije ili Albanija, isto tako i naravno i za Makedoniju. Takva, takav snažan signal ne bi bio važan samo za Crnu Goru, već i za cjelokupnu regiju Zapadnog Balkana. Mogu vas uvjeriti u to da Crna Gora ima mnogo prijatelja ovdje u Europskom parlamentu i hvala vam na pažnji. Hvala. Ministre, želite li izravno odgovoriti na pitanja? Imamo 40 minuta za daljna pitanja i komentare. Želite li čuti daljna pitanja ili ćete odgovoriti? Pa možemo dalje sa raspravom. Montenegro, odnosno Crna Gora, je posvećena borbi protiv nasilja nad ženama, no kao što znate, ako poznajete Balkan, e, mi živimo u vrlo tradicionalnom društvu i moramo uložiti mnoge napore u suzbijanje nasilja nad ženama i to smo morali činiti tijekom povijesti. Usko surađujemo sa svim europskim institucijama i također sa našim civilnim društvom i brojnim akterima koji se bore protiv nasilja nad ženama. Vlada ima također svoj program u toj domeni, ali nije riječ samo o nasilju, nego i o priznavanju uloge žena u društvu, kao i o osnaživanju žena u društvu. Naše stranke deklarativno podupiru europsko načelo prema kojem svako treće ili četvrto mjesto treba biti osigurano za žene kandidate. Dakle, nastojimo žene politički osnažiti. No, ne mogu reći da smo svi zadovoljni tim napretkom, ali ipak do napretka je došlo. Dakle, kada je riječ o tome, mi se polako, ali sigurno približavamo onima što možemo nazvati europskim standardima. Kada je riječ o istrazi u vezi sa pokušajem puča u Crnoj Gori, to je dosta ozbiljna priča. To nije izmišljotina, to nije videoigrica, igrica, niti je riječ o nekoj političkoj igri ili manipulaciji nego je riječ o pokušaju koji je mogao destabilizirati Crnu Goru i to za mnogo nadolazećih godina. Naše sigurnosne snage i ured državnog odvjetnika radile su na prevenciji takvih pokušaja, ali također su se morali osloniti na naše prijatelje i saveznike uz državnog odvjetnika, policiju i obavještajne službe, tu trebamo naglasiti ulogu srpske vlade i srpskog premijera koji nam je pomogao u istražnoj fazi i dostavio brojne dokaze o kaznenom djelu zato jer je taj zločin pripreman na srpskom teritoriju koji je zlouporabljen u svrhu provođenja takvih aktivnosti, a osim toga mi smo razmijenili i sve potrebne informacije sa našim NATO saveznicima u Briselu i zahvalni smo im eh, na pomoći i potpori koju smo dobili tijekom istražnog postupka. Tu mislim naročito na SAD i Ujedinjenu kraljevinu. Istražni postupak trebamo završiti do 15. travnja, jer sukladno našem zakonu taj postupak ne smije trajati dulje od šest mjeseci i do tog datuma posebni tužitelj treba odlučiti hoće li podići optužnicu protiv nekoga ili hoće li zaključiti postupak. Posebni državni odvjetnik za organizirani kriminal i dalje je uvjeren 100% da ima čvrst predmet i uspio je također postići neke nagodbe u cijelom postupku i te su već osobe se pojavile pred sudom i dale izjave o svojem sudjelovanju u tom kaznenom dijelu. E, kao što znate, to se u demokratskom sustavu rješava na sudu, a također crnogorska javnost e, očekuje sada optužnicu. Već su otkriveni u javnosti neki elementi cijele, spletke, ali možemo pretpostaviti da e, postoje još neki elementi koje ne možemo razotkriti prije pokretanja sudskog postupka. Evo, ovo su završni koraci u istrazi, prosilo je još nekoliko mjeseci no, nema nikakve sumnje da će suđenje biti otvoreno za javnost i da će crnogorska javnost moći popratiti sve ono što će se događati. Slažem se u potpunosti s vama. I e, slažem se također da treba se zabrinuti zbog e, sve češćeg populizma na kontinentu. Ne možemo ovdje govoriti o jugoistočnoj ili istočnoj ili zapadnoj Europi. Svi smo tu u istom košu. I mislim da je to najozbiljniji izazov eh, s kojim se eh, s kojim se susreće europsko jedinstvo od samog eh, početka ovog velikog projekta Europske unije. nadolazeći izbori u nekim značajnim europskim zemljama poput Francuske, Njemačke, Nizozemske, a također i Italije iduće godine, bit će odlučujući za ideju i dušu i oblik Europske unije i da će glasači u tim važnim zemljama Europske unije odlučiti o tome kako će Europska unija izgledati u bliskoj budućnosti. Mi smatramo da će birači u tim zemljama i drugdje usprotiviti se tom e, izazovu. I mi smatramo da je politika proširenja najbolji odgovor populizmu i antieuropskim politikama. I to je stoga što će Unija postati ne samo veća nego i jača, a s druge strane područja poput Zapadnog Balkana su oduvijek trebala pomoć, potporu. Ne bih htio reći da smo mi nezrele države koje nisu same u stanju riješiti svoje probleme, ali cijela regija je oduvijek vrlo plodno tlo za nastanak raznih nacionalizama i svi smo upoznati sa tragedijama 90. godina i sa raspadom više Jugoslavije koji je uništio uspon etničkih nacionalizama koji se kasnije pretvorio u nasilje. Europski projekt je bio mirotvorni projekt za Europu nakon drugog svjetskog rata i slično tome Zapadni Balkan treba sličnu perspektivu radi vlastitog mira i sigurnosti. S druge strane, Europa nikad neće biti potpuno slobodna i u miru ako ne bude priključila i druge regije. I zbog toga smatram da ste i vi se toliko založili za jedinstvo naše regije unutar Europske unije i da će to biti i korisno za našu regiju. Nije riječ samo o rezultatu. Jednom kada postanemo članovi Europske unije, da, s time ćemo završiti cijeli posao, ali i put ka tom cilju je važan, jer pripremajući se za punopravno članstvo, mi mijenjamo svoje društvo u smjeru demokracije, vladavine prava, multikulturalnosti i to nas čini otpornijima na ove zabrinjavajuće trendove koje ste upravo opisali. Mislim e, da dijelimo isto mišljenje o tome i hvala vam na potpori Europskog parlamenta procesu integracija Crne Gore. Hvala ministre, poštovane kolege osmero se javilo za riječ. Evo, ja bih predložio da poslušamo sve njih, čak devet sada. No, morat ću zaključiti popis onih koji su se javili za riječ sa devetim imenom. Ja prvi na redu je naravno naš izvjestitelj Charles Hvala, dobrodošli ministre Darmanović. Upoznao sam nedavno vašeg premijera, gospodina Markovića, tako da mislim da sam dobro upoznat sa onime što se događa u vašoj zemlji kao izvjestitelj s obzirom na nažalost, tužnu činjenicu da će e, za nekih mjesec dana moja zemlja krenuti članak 50. dan kad je posjetio Crnogoru prošloga tjedna i sastao se sa predstavnicima vlade, ali nadam se da, bez obzira na e, Brexit, to neće značiti da mi nećemo dalje surađivati sa Zapadnim Balkanom, naročito Crnogorom. E, Zaprinutan naročito zbog nedavne suspenzije parlamentarnog imuniteta za dvojicu članova nacionalnog parlamenta, a također i vaš specijalni tužitelj Kačnić je imenovao neke dužnostnike dužnosnike GRU-a, dakle ruske tajne službe u, pokušaju puđa i ubojstva više e, premijera. Dakle, to je zabrinjavajuća činjenica i to je spomenuto u britanskom tisku i u drugim europskim novinama. Imam e, dva pitanja za vas. Je li dokazano sudjelovanje GRU-a i jesu li vlade potvrdile dokaze o tome, to mora imati neki učinak na diplomatske odnose sa Rusijom. I kada je došlo do ubojstva prije deseta godina premijera Haririja u Libanonu zbog e, sumnje na sudjelovanje Sirijaca u tome. To je pitanje postavljeno prije un pri posebnom istražnom povjerenstvu. Dakle, hoće li vaša vlada krenuti jednim ili dugim putem, ne znam, no u svakom slučaju sada ne mogu izvući iz toga zaključke, ali svakako postoje velike sumnje u vezi sa sudjelovanjem GRU-a u ovoj spletki koja je, kao što ste rekli, nastala na srpskom teritoriju, a to je svakako vitalno za priznanje, e, veze s time je vitalno priznavanje i sudjelovanje Beograda i srpskih vlasti u istrazi. Drago mi je što čujem da će se vaša zemlja priključiti NATO u idućeg mjeseca, čak u svibnju. To nije usko vezano sa pristupanjem Europskoj uniji, ali postoji e, preklapanje e, sa priznanjem da vaša zemlja postaje demokracija, a također i e, veliki dio pravne sečevine je tu sličan. Dakle, sve pohvale, naročito s obzirom na zabrinutost zbog e, Trumpove ambivalentnosti prema NATO. Dakle, e, to što su oni prihvatili vaše članstvo je pozitivno, ne samo za Crnogoru, nego i za one od nas koji vjeruju u NATO i to je dobar znak potpore nove američke administracije NATO-u. Žao mi je što su web stranice vaše vlade stalno metom napada hakera, stalno postoje e, nastojanja da se destabilizira vlada u Podgorici, a ja naročito snažno kritiziram bojkot parlamenta od strane oporbe E, promatrači izbora su e, pohvalili izbore i mislim da taj bojkot ne pomaže stabilnoj vladi u vašoj zemlji. No, samo evo, u sažetku ću reći da Crna Gora pokazuje dobar napredak i to je najnaprednija zemlja kandidat kada je riječ o napredovanju ka članstvu Europskoj uniji. Hvala vam. A sada e, riječ ima gospodin Edward Kukan. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, ovo je vaša premijera, ministre, pre vašim odborom, dakle, dobrodošli. Crna Gora je zaprala proeuropsku vladu u listopadu 2016. godine i dalje nastavlja kročiti svojim euroatlantskim putem. To je važno e, za stabilnost, sigurnost i budući razvoj ove zemlje i stoga mi potpuno podupiramo ovaj izbor. Također odajemo priznanje samoj potpori građana europskim aspiracijama Crne Gore, kao što, što ste rekli, to je blizu 80%. I Crna Gora treba još pokazati i e, istinski interes za reforme. Treba staviti naglasak na reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i na poboljšanje ozračja u medijima. Žao mi je što oporba bojkotira parlament. Oporba treba biti u parlamentu, a ne izvan njega i zbog toga cijenim inicijativu premijera Duška Markovića koji je pružio ruku oporbi. nakon izbora u listopadu 2016. godine i nakon nemira treba otvoriti put u neovisnoj istrazi e, svih e, optužbi uz navodni naravno puć i hvala na e, vašem objašnjenju o tome u vašoj prethodnoj izjavi. Također e, treba se držati preporuka OECD-a, e, OSS-a u vezi sa posljednjim izborima i izvješćem. A e, na kraju nekoliko riječi o priključenju NATO. Izbor Crne Gore je jasan, odlučaju postati članica NATO-a i mi to podupiremo, no E, to prati i geopolitički interesi. Vidimo da utjecaj Rusije raste u toj regiji, no nadamo se da će Crna Gora držati se svojih interesa i da se neće obeshrabriti. Drago mi je, e, bilo bi mi drago kad bi se cijela Jadranska obala uspjela integrirati u NATO. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Kuka, molim ograničite se na dvije minute. E, sljedeći govornik je gospodin Picula predsjedniče. Ja također izražavam dobrodošlicu ministru vanjskih poslova Crne Gore, gospodinu Darmanoviću u Europski parlament i koristim odmah prigodu da mu čestitam eh, prije svega na onome što je Crna Gora do sada napravila na svom putu prema članstvu u Europskoj uniji. Kao što smo čuli na samom početku, 26 od pet poglavlja nije malo i to na neki način predstavlja doista svijetlu točku na prostoru zapadnog balkana jednako tako još samo četiri ratifikacije do ulaska zemlje u nato pak također svjedoči u jednoj dinamičnoj ukupnoj ja bih rekao ali posebno vanjskoj politici po kojoj se crna gora na neki način ističe u ovome prostoru. ja bih postavio jedno odnosno dva pitanja e, ministru prije svega bez obzira na ukupan napredak E, koje su zemlje zapadnog balkana ostvarile na svom europskom putu u proteklih nekoliko godina teško da možemo ocijeniti trenutačnu razinu stabilnosti na zapadnom balkanu osobito optimističnom čemu naprosto e, možemo e, dodati dokaze <clears throat> incidentne situacije u bosni i hercegovini dakle najmanje rečeno nesporazumi da ne kažem problemi na relaciji srbije i kosova pa čak i u vašoj zemlji sami ste vrlo detaljno govorili što se dogodilo na sam dan izbora e, parlamentarnih e, prošle godine. Zanima me naravno vaša procjena kako na koji način će ta istraga ići do kraja ako ste nešto o tome govorili. Zanima me dakle kako vi ocjenjujete trenutnu razinu stabilnosti na području Zapadnog Balkana i moje drugo pitanje poznato je da u Europsku uniju ne ulaze e, diplomacije kao što u NATO ne ulaze vojske nego ulaze cijele države odnosno njihova društva. E, kako na koji način komunicirate sa e, udrugama civilnog društva u, crnoj gori odnosno kako i na koji način komunicirate sa građanstvom o cijeni koju će sigurno prilagodbe crne gore morati biti e, plaćene na kraju krajeva prije svega to će se odraziti prije svega na standardu i poziciji samih građana dakle kako ide komunikacija sa civilnim sektorom i građanstvom o, o pristupnim pregovorima hvala Hvala lijepa, gospodin Radoš sada. Predsjedniče, ja bih želio eh, izraziti eh, čestitke i podršku Crnoj Gori na njenom putu i zahvaliti ministru na prisutstvu ovdje u eh, odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta. Jedna od naših želja prije izbora u Crnoj Gori je bila da dođe do univerzalnog priznavanja rezultata izbora što se nažalost u Crnoj Gori nije dogodilo Radi se o e, procesu koji nije od jučer, dakle to nepovjerenje i podjela koja postoji u Crnoj Gori ima svoju i povijesnu dimenziju, ali svakako bi bilo vrlo važno na neki način izići iz te podjele. O tome naravno, to ovisi i o tome u kojoj mjeri je vlada kvalitetno radi svoj posao, ne kažem da bi do priznavanja rezultata izbora došlo da nije bilo nikakvih nepravilnosti u toku izbora, jer druga strana to jednostavno ne želi e, napraviti, ali bilo je stanovitih poteškoća i nepravilnosti unutar izbornog procesa. Prema tome, o tome da li će vladina politika dobiti potporu šire javnosti ovisi i o, tome kakva je ta politika, da li je vladina politika u svim segmentima o kojima je ovdje bilo govore i o kojima ste vi govorili, da li je ona kvalitetna ili nije. S obzirom da je Crna Gora vrlo e, važna država na tom vrlo nestabilnom prostoru, vrlo je važno dakle, da vlada maksimalno kvalitetno obavlja svoj posao. E, ja vas dakle na neki način pozivam, naravno da ste vi toga svjesni, da učinite što je moguće više zbog važnosti Crne Gore u tom cijelom nestabilnom prostoru koji se već nekoliko godina zapravo gotovo u tim najvažnijim pitanjima ne pomiče sa mjesta. E, moje pitanje se tiče odnosa sa opozicijom. Dakle, bilo je rečeno kako je predsjednik vlade pružio ruku e, opoziciji. Da li možete o tome nešto više reći? Da li u tom smislu postoje nekakve perspektive koje bi bile ohrabrujuće da bi Crna Gora nadišla tu blokadu s kojom je suočena već niz godina. Hvala lijepo. Hvala lijepa. A sada e, zastupnik Lunaček. Ja ću na engleskom. Dakle, e, i zeleni vas pozdravljaju u Europski parlament na odbor AFETA e, i moram reći da cijenimo i poštujemo napredak koji je Crna Gora ostvarila. Ja bih se e, koncentrirala na tri stvari. Jedna od njih e, je situacija na dan izbora. Rekli ste da se odvija istraga, opisali postupak. Imate li nekih konkretnih indicija o tome što se doista dogodilo, nešto konkretno, to bismo željeli znati. I još e, dvije stvari koje se odnose na taj isti dan. Dakle, e, imamo, e, imali smo blokadu prije izbora web stranice i, za, i zanima nas tko je to učinio na sam dan izbora također nisu funkcionirali neki e, društveni, e, neke društvene mreže poput Whatsappa recimo. E, to nas zanima, zanima me je li istraženo zašto se to dogodilo. A što se tiče pitanja o za zaštiti okoliša e, čujemo da bi se mogao promijeniti status Kadarskog jezera na granici s Albanijom, Preljepog jezera. Zašto bi vlada mijenjala e, status nacionalnog parka? Te kako ćete postupiti ako se to doista dogodi i kako ćete e, spriječiti štetu po okoliš, recimo pogotovo u smislu bioraznolikosti, koja je iznimno važna. Kako e, namjeravate li i zanima nas e, način sprječavanja štete po e, bioraznolikost. Što se tiče odnosa s Kosovom, kosovski političari bi željeli ponovno pregovarati o sporazumu s granicama s Crnom Gorom. Biste li to poduzeli ili ne? Sljedeći postavlja pitanje James Kava. Dobrodošli ministre e, i e, zapravo zanima nas što se tiče e, situacije u vašoj zemlji i nacionalizama. Ja sam razgovarao eh, o tome i u vrijeme stupanja moje države u Europsku uniju. Dakle, nacionalizmi eh, i eh, rastu li oni kako se približavate Europskoj uniji. Osim toga, želimo vas podsjetiti i na zasjedanje NATO-a i obrambenu politiku Europe, te u kojoj mjeri je to kompatibilno s politikom na Zapadnom Balkanu. Gospođa Šujica, izvolite. Na hrvatskom jeziku mislim da se bolje razumijemo. Kao što znate i kao što smo čuli ovdje, očito je Europski bar... <laughs> dakle, kao što sam rekla evo obratit ću vam se na hrvatskom jeziku europski parlament a naš odbor za vanjske poslove očito je iz ovih svih izlaganja do sada podržava vaš europski put i činjenica je da ste najbolje, najviše, najviše napredovali od zemalja jugoistoka europe na euroatlantskom putu ne mogu zaobići činjenicu da dolazim iz hrvatske kao što znate iz dubrovnika i snažno podupiremo i kao država i kao unija ulazak Crne Gore u NATO i smatramo da je to jedan važan korak ka stabilnosti. Nedavno je održana trilaterala između mm, Crne Gore, Hrvatske i Albanije i to je jedan izvrsan korak ka stabilnosti na ovom području. Svakako, mm, e, bez obzira na događaje iz prošlosti, mm, <laughs> moramo podržati i reći da je ovo zaista vodi na, ka jačanju sigurnosne i gospodarske suradnje, ali e, znamo da će se neka otvorena pitanja rješavati bilateralno kao što smo se dogovorili. Međutim, ipak e, bih vas pitala danas ovdje e, pitanje poluotoka Prevlake kako mislimo ili mislite riješiti taj problem s granicom. Zatim poštivanje odredbi o sukcesiji imovine bivše Jugoslavije radi se o vojnoj imovini, ali i osiguranje pravične naknade za žrtve crnogorskih logora. To je pitanje koje vjerojatno neće ometati e, vaš put ka mm, europski put, no ipak smatram da je, bi bilo civilizacijski e, dobro da se ta pitanja prije e, riješe nego što se zatvore sva poglavlja. Hvala vam lijepo. Thank you. And the I Freund. Hvala lijepa i e, hvala gospodinu Darmanoviću. A, I ja se ispričavam što tu nije gospodin Frankenstein, U njegovo ime postavljam pitanja. E, čuli smo već da je Crna Gora najviše napredovala na europskom putu od zapadno-balkanskih država i na tome vam čestitam. I e, nova vlada je e, objavila da će ustrati na tom putu naša naš klub će uvijek biti na vašoj strani. Što se tiče stabilnosti, o čemu se već govorilo, a i u smislu pokušaja puća na dan izbora e, i blokade e, opozicije, oporbe, e, mislim da je to jedno vrlo važno pitanje, pa postavljam pitanje ima li između vlade i oporbe dijaloga te je li moguće postići kompromis kojim bi se omogućilo da e, vlada i dalje provodi reforme i koji su koraci koje bi trebalo poduzeti da se ta pad pozicija nadiđe. Hvala lijepa i konačno gospodin Peterle. Hvala predsjedatelju i hvala vam ministre na vrlo realnoj prezentaciji te čestitamo na napretku koji postiže Crna Gora i e, mi e, ćemo nakon ove razmjene e, gledišta razgovarati i o izvješćima o Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Kosovu i opet će se baviti i poglavljima, stavcima, pravima i tako dalje, amandmanima, ali e, naravno i o e, općem stajalištu. E, čemu ćemo raspravljati, no vi ste govorili o složenoj situaciji u regiji. Govorili ste o povijesnom iskustvu i o tome da smo bili zajedno u tome. E, drago mi je da s nama dijelite određene zabrinutosti. A ja se s vama slažem da treba promatrati širu sliku, ne samo u svezi sigurnosti i stabilnosti u regiji, nego i u pogledu e, budućnosti Europe. Europska perspektiva je naravno važna radi isteških razloga i e, mi bismo ja bih postavio sljedeće pitanje. Što mislite da bi trebalo poduzeti u e, regionalnom smislu gdje imamo vrlo asimetričnu situaciju, a Crna Gora je država koja je najviše napredovala na europskom putu, a e, dopred e, par godina to je bila Makedonija. Kako možemo čitavu regiju, navesti na postizanje napretka i, i također e, ostvarenje europske perspektive i izgleda. Ovdje je bilo doista raznih pitanja. Imate, ministre, desetak minuta da to rezimirate i sa znatiželjom čekamo odgovore. Hvala vam lijepa. Nije lako e, odgovoriti na pitanja e, onih koji tako detaljno poznaju crnogorsku situaciju i e, crnogorsku politiku, ali trudit ću se to učiniti u ovom ograničenom vremenu koje imam na raspolaganju. Gospodin Tanok je prikazao jednu sveobuhvatnu sliku naše države. On je i autor nacrta rezolucije, te je njegovo pitanje e, bilo e, jesu li GRU e, častnici bili u pokušaj puća upleteni i kako to utječe na odnose s Rusijom. Službena Rusija će bilo kakvo sudjelovanje obavještajaca iz njihove zemlje i kad smo ih zamolili za pomoć u istrazi kroz međunarodnu pomoć, oni su rekli da jedino mogu potvrditi da su ti ljudi njihovi državljani i da su putovnice stvarne. E, I naši poljski prijatelji e, i saveznici su zajedno s našim e, istražiteljima e, došli do toga da jedno ime nije pravo e, da se radi o bivšem e, diplomatu u Varšavi koji je protjeran za vrijeme službovanja u Poljskoj zbog nelegalnih aktivnosti. I upravo bismo mogli imati e, teškoća u dokazivanju zapovjednog lanca tko je zapovjedao e, kako je to povezano s Kremljom ili državnim organima, je li to neko e, poduzimanje e, obavještajnih agencija ili će Rusija tvrditi da to su osobe koje ne e, pripadaju državnim e, organima i nemaju ništa zajedničko s vladom, no nažalost sve ove aktivnosti su se e, preklapale i s pritiskom ruskih e, dužnosnika e, koji su se protive našem članstvu u NATO-u i načinu na koji bismo mi trebali odlučiti o tom pitanju. Ne mogu reći da je to jedno s drugim povezano sa stopostotnom sigurnošću, ali moramo biti sigurni te posebnom e, državnom odvjetniku dati vremena da e, izvede e, ovaj slučaj pred suda i da se pokuša utvrditi tko je ne samo bio izvršitelj nego i zapovjednik. Dakle, organizirani kriminal je sigurno umješan u to ljudi koji pripadaju skupini i krugu Rus srpskih e, nacionalista, ali sve vodi prema obavještajnoj zajednici moguće geru. Što se tiče e, naših NATO saveznika, e, oni su skloni složiti se da bi to mogla biti istina. Imamo dobre odnose sa svim državama, uključujući Rusiju, ali ne možemo žrtvovati svoje strateške nacionalne interese. Naša odluka da postanemo članicom e, NATO-a i Europske unije nije iznenadna odluka. E, od 2006. E, je to dio našeg plana, a od 2007. i dio našeg ustava imali smo i podršku tim ciljevima na referendumu 2006. I što se e, e, tiče same situacije o tome kad smo odlučivali o tome kakva bi Crna Gora trebala biti kao neovisna država e, uvijek je vrlo visoko na listi prioriteta E, naših građana bio i NATO i Evropska unija, članstvo u ove organizacije i nikad nismo smatrali da je članstvo u Europskoj uniji i članstvo u nekom privilegiranom e, klubu, gospodarskom, a NATO vojnom klubu. Mi želimo pripadati e, zajednicama demokracija i prvi puta u našoj povijesti okrenuti se konačno i pripadati zapadu. E, I e, to su interesi koje nećemo žrtvovati, razumijemo interese drugih država, razumijemo i da bi e, Rusija mogla na to gledati nepovoljno, e, dakle na širenje e, Evropske unije dalje na Balkanu i mi to uvijek možemo rješavati kroz dijalog, kroz i pronalaženje načina da dobro surađujemo e, sa svim državama, ali e, naravno sad se provodi e, istraga oko ovog iznimno složenog slučaja. Dakle, pokušaj puča i atentata doista u državama, u državi koja je na pragu Europske unije i NATO-a je ozbiljna stvar i svi se moraju uključiti u istražne radnje o tome. Gospodin Kukan je vrlo precizno opisao što se zapravo događa u našoj zemlji, te smatram da je njegova eh, njegovo ukazivanje na e, širi kontekst e, vrlo točno i mislim da sam odgovarajući na prethodno pitanje odgovorio i na to zašto se mi moramo boriti za svoje dugoročne nacionalne interese jer e, tako mi i tako većina naroda Crne Gore vidi E, našu budućnost. Svi parlamenti od 2006. uvijek su imali znatnu e, pro-NATO većinu, kao što i sad slučaj. Gospodin Picula postavio je pitanje o tome što se događa sa samom istragom kako napredujete, e, kako vidim stabilnost, razinu stabilnosti Zapadnog Balkana, kako o e, NATO komuniciramo sa e, civilnim društvom. Dakle, ja smatram da postoji mogućnost da nija ne znam, dakle nija ne znam sve detalje, jer posebni državni odvjetnik za organizirani kriminal može imati nekih dokaza koje će iznijeti tek na suđenju. E, na tome se doista predano i naporno radi i smatra e, da e, se radi o ljudima iz bliskih organiziranom kriminalu. Mi znamo samo nešto i svjedočenja onih e, koji su ispitani, e, a što se međutim e, događalo za pripreme te akcije u Srbiji, ne znamo još sve o tome, mi, odnosno državni odvjetnik vjeruje da su na neki način bili uključeni ljudi iz jedne crnogorske političke stranke. Ali on to tek mora dokazati na sudu, pa ćemo vidjeti kako će e, se dalje stvari odvijati. S vama sam suglasan o tome da e, nije baš vrsta stabilnost Zapadnog Balkana e, danas, ali ne bismo trebali nikada i da nikad ne bismo trebali podcijeniti mogućnost i etničkih nacionalizama i sukoba koji se na Balkanu znaju događati. Ali mislim da se Balkan sada našao u nakrsnoj vatri geopolitičkih e, interesa i da e, su se uključili neki čimbenici koji od kraja 90-ih početka 2000-ih nisu bili e, uključeni i preklapali svoje interese ovdje. I mislim da je ta velika uključenost u e, pitanja Balkana naš naše odnose čini e, još težima i složenima. Nadam se da je to i dio odgovora na pitanje zašto nacionalizam ponovno diže glavu i zašto još nismo krenuli putem pune stabilnosti i prosperiteta. Možda nam treba i proaktivniji angažman Europske unije u tom smislu e, i e, kako uopće e, postići integraciju i drugih država, ne samo Crne Gore koja je već u postupku. Imamo vrlo intenzivnu kampanju za NATO i civilno društvo je jako uključeno, ali E, imamo i jedan dio civilnog društva koji je e, uključen u protu NATO, natovsku kampanju. Vrlo je mudro rekao gospodin Radoš e, da bismo trebali naći način na za izlaz iz tih podjela. Dakle, iz tih razdora između e, vlasti i oporbe i da bi treba, vlada trebala učiniti što je više moguće u, na e, izgradnji mostova. Što se tiče e, odnosa s oporbenim strankama, ti odnosi naravno uvijek postoje, ali treba imati na umu da je oporba u Crnoj Gori E, zapravo raznolika. Više stranaka, različiti programi. Nekoliko ih e, je snažno podupire e, članstvo u NATO-u i pridružit će se ponovno parlamentu kad dođe do ratifikacije. Neki su umjereno, umjerena podrška NATO-u, a neki su baš izrazita oporba članstvu u e, NATO savezu i e, zapravo su na neki način zagovornici Rusije. Budući da imamo te različite strukture o oporbi, a kontakti uvijek postoje, a vlada je ponudila e, da se oporba e, recimo pridruži e, vladi, to je tako bilo i prije izbora, ali oporba zapravo ima samo jedan uvjet za povratak u parlament, a to su novi izbori. Imamo, imali smo izbore koji su ocjenjeni kao slobodni, pravedni i kompetitivni od svih međunarodnih eh, promatrača, uključujući i Vijeće Europe, ODI i eh, američku vladu i eh, Dakle, naša oporba je jedina koja osporava da su to bili pravedni i slobodni izbori i smatra da bi trebala, trebalo izbore ponoviti. Dakle, bilo tko tko izubi, izgubi može reći u bilo kojem trenutku pa idemo sad ponovno, ponovno e, na izbore. Eto, e, tako je naše stajalište. S druge strane, druge godine imamo predsjedničke izbore i izbore za 14 općina. I želimo li, e, želi li oporba pobijediti, evo im za to šanse, jer e, imaju još te dvoje izvore. Gospođa Lunaček postavila je pitanje o Viberu u Whatsappu, zašto to nije na dan izvora funkcioniralo. Naša neovisna agencija za telekomunikacije tako je odlučila jer e, i su sajtovi napadnuti e, s mreža e, putem vrijeđanja e, manjina i odlučeno je da se to, ta mogućnost isključi na par sati, a to nije državni organ, oni su jednostavno to temeljili na onome što su zabilježili. I Smatramo da to nije ni najmanje utjecalo na ishod izbora. Što se tiče Skadarskog jezera, dva turistička kompleksa kao ekolođ e, forma će e, biti na Skadarskom jezeru i e, ono i provedena je studija učinka na okolište, studija hidroloških i hidrogeoloških okolnosti, e, te se provela i javna rasprava, sve je učinjeno e, prema e, zakonima i intersektor, međusektorska komisija je dala odobrenje što definira i e, otklanjanje negativnih negativnog utjecaja na okoliš, a što se tiče e, Skadarskog, e, Skadarskog jezera, pripreme za to su krenule u 2016. godini. Što se Kosova tiče, mi smatramo da smo odradili svoj dio posla, protokol je ratificiran, u parlamentu i sad se zapravo radi e, o e, e, situaciji u Kosovskom parlamentu. Demarkacija prema međunarodnom sporazumu se poštuje i mi čekamo odluku kosovskih institucija. Što se tiče situacije s Hrvatskom, naših odnosa i otvorenih pitanja, imamo sjajnu e, suradnju s Hrvatskom u gotovo svim područjima. Uvijek smo bili zahvalni hrvatskim prijateljima i saveznicima na podršci na putu prema Evropskoj uniji e, i prema NATO-u i imamo opći sporazum o rješavanju otvorenih pitanja, a koji ikako moguće kroz bilateralne konzultacije, a tamo gdje ne bi bilo e, moguće e, putem sporazuma da se to uputi na Međunarodni sud e, gdje ćemo poštivati odluke tog sudišta, dakle neće biti problema u rješavanju pitanja s hrvatskog stranu. Ne znam jesam li odgovorio na sve. Ako sam nešto propustio, vjerujte da nije bilo namjerno i ako je to nešto od velike važnosti, podsjetite me pa ću nastojati odgovoriti. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine ministra Domanovića što ste došli k nama danas u odbor za vanjske poslove. Vrlo ste dobro došli i možete ostati i na idućoj točki, što je, vjerujem, vrlo zanimljivo za vas, e, vi i veleposlanik također. Mislim da je ovo bila vrlo važna i e, vrijedna isprava. Rasprava. Sada prelazimo na sljedeću točku izvješća o e, Crnoj Gori za 2016. godinu i predajem riječ našem izvjestitelju Charlesu Tenoku. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Već smo dakle, u prisustvu ministra vanjskih poslova održali sveobuhvatnu raspravu, pa ću biti kratak sa primjedbama vezano uz ovu rezoluciju, to je ovo izvješće. Kao i uvijek želim zahvaliti kolegama iz odbora na podršci i na suradnji pri izradi kompromisnih amandmana. Mnoge zabrinutosti u ovogodišnjem izvješću tiču se sličnih e, područja kao i od prošlog izvješća. Ja sam sad već 7 godina izvjestitelj za Crnu Goru i postoji jasno potreba da se e, uspostavi bolji, napredak vezano uz protiv korupcije, u lizi kriminala. Taj problem postoji u e, drugim državama u toj regiji na Zapadnom Balkanu. Isto tako pitanje slobode medija. Jer još uvijek čujemo da dolazi do cenzure i do slučajeva zastrašivanja novinara. No, takve kritike treba sagledati u sveukupnom kontekstu. Crna Gora je naravno postigla velik napredak kada se radi o ispunjavanju e, preuzimanja pravne stečevine Europske unije u e, svoj zakonovni okvir i Crna Gora je dalje, kao što sam već rekao, najnaprednija država u pitanju e, integracije u Europsku uniju i to je dalje jedna od priča uspješnica. Već sedam godina za redom koristim upravo taj izraz. I to s pravom, ovo je mala država koja se izuzetno trudi i sada imamo i ove dodatne izazove u toj državi, kao što je već ministar vanjskih poslova rekao, vezano uz ove istrage. U izvješću naravno isto tako govorimo o izborima prošle godine, OSSS je vrlo jasno u svom izvješću rekao da je, su ti izbori bili slobodni e, i pravedni e, i e, tako su rekli i svi drugi promatrači izbora. I ovi pokušaj oporbe da se diskreditiraju ti izbori putem trenutne oporbe rada u parlamentu je po mom mišljenju neprihvatljiv. Ja to i vrlo jasno kažem u izvješću. Zatim pokušaj puča i e, ubojstva bivšeg premijera, to je vrlo zabrinjavajuće, ali naravno što se toga tiče čekamo ishod e, sudskih postupaka i podizanje optužnica. Ja u izvješću govorim o tome da e, istrage trebaju biti što transparentnije moguće i siguran sam da će cijeli svijet diplomatski dakle, pratiti te istrage uzevši u obzir e, međunarodne posljedice do kojih bi moglo doći zbog tih istraga. Mm, crnogorske vlasti smatraju da je taj pokušaj puča doista bio pravi pokušaj puča i da su to uključene, uključene i neke strane vlade. E, ja sam vidio i u medijima u mojoj državi da saveznici iz NATO saveza i sve druge vlade isto tako podupiru tu tvrdnju, dakle da je došlo do vanjskog uplitanja u organiziranju tog pokušaja puča. Crna Gora pokušava sada postati punopravna članica do saveza i moramo čestitati toj državi E, na tome i na tome što i dalje radi e, na napretku na putu ka Europskoj uniji. Ovo je vrlo važan trenutak u kojem moramo poduprijeti Crnu Goru što se tiče tih ambicija da pristupe Europskoj uniji i nadam se da ćemo to učiniti i sutra kada ćemo imati prilike glasovati u ovom izvješću i nadam se da će velika većina glasovati za to izvješće. Hvala vam. Hvala vam. E, ovo je bio gospodin Teno koji izvjestite. Za sedam minuta moramo zaključiti ovu točku, a već smo održali raspravu od sat vremena u Crnoj Gori, tako da bi možda izvjestitelj u Sjeni i drugi mogli govoriti što kraće moguće. Sada gospođa Majer, koja je članica e, izaslanstva za Crnu Goru, dakle u ime analize DOC. Želim zahvaliti izvjestitelju Sjeni i izvjestitelju na izvrsnoj suradnji. Uspjeli smo pronaći dobre kompromise na mnogim područjima. U ovom izvješću pozdravljamo snažan angažman Crne Gore u smislu integracije Europske unije, isto tako naglašavamo i razne izazove gdje želimo još veća poboljšanja. Što se tiče žrtava rodno uvjetovanog naselja, primjerice, ili toga da se olakša pristup osobama s invaliditetom, što se tiče boljeg obrazovanja, bolje mogućnosti stanovanja, prije svega za zajednicu Roma i e, slobode izražavanja. U 12. stavku bi mogli formulaciju poboljšati. Tu se govori o LGBTI osobama u Crnoj Gori. Postoji jedna nedavna anketa gdje je velik dio njih rekao da su bile žrtve nasilja zbog e, toga što pripadaju toj zajednici i zbog toga e, ćemo tu podneti jedan amandman u tom smislu na plenarnoj sjednici. Kada razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori, e, čujem da su oni jako opredjeljeni što se tiče poštivanja ljudskih prava, e, što se tiče ovih drugih aspekata i stoga moramo nastaviti sa podrškom Crnoj Gori. Hvala. A sada se u Sjeni imaju mogućnost e, uzeti riječ po jednu minutu. Gospodin Kovačev, izvolite. Hvala vam, gospodin i hvala ministru što ovdje danas s nama. Tijekom prve razmjene gledišta ja sam rekao da smatram da je Crna Gora priča uspješnica na području Zapadnog Balkana i da se nadam da ćemo uspjeti zadržati tu priču uspješnicu, ali nedavni razvoj ovih proteklih nekoliko mjeseci, sve veća napetost na području Zapadnog Balkana podsjeća nas na to da priče uspješnice nisu samo po sebi razumljive, da niti demokracija to nije, da stalno moramo na tome raditi. Trebamo izbliza pripaziti na razvoj u toj državi, kako bismo se osigurali da se poštuje sloboda medija i sav uobičajen demokratski proces. Ja vjerujem da je jedno od najvažnijih poruka u ovom izvješću to što tražimo od vijeća da ubrza pristupne pregovore sa Crnom Gorom i da tražimo otvaranje i zatvaranje novih poglavlja u nadolazećem razdoblju. Isto tako smo se uspjeli složiti o tome da smo zabrinuti zbog pokušaja Rusije da utječe na E, situaciju u Crnoj Gori jer bi e, takvo ponašanje moglo dovesti do daljnje destabilizacije Zapadnog Balkana, prije svega e, druge države, dakle Makedonije, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Mi pozdravljamo proaktivno sudjelovanje Crne Gore u smislu ostvarivanja dobrosusjedskih odnosa sa državom regiji. Hvala vam, hvala. Sljedeći je gospodin Picula na jednu minutu. Hvala vam lijepa. U ime gospodina Dulakisa, koji nije danas mogao biti prisutan u ovoj raspravi, htio bih zahvaliti gospodinu Teniku na vodstvu i na konstruktivnom pristupu tijekom pregovora. Složili smo se oko 18 kompromisnih amandmana s kojima pokrivamo najvažnije stvari u izvješću. Htjeli bismo još podnijeti uzmili amandman, i to na amandman 192. kako bismo e, odrazili e, najnovije napretke po pitanju migracije. Primjerice usvajanje e, Schengenskog šengenskog programa i strategiju o integriranom upravljanju migracijama za razdoblje 2016. do 2020. i nadam se da ćemo dobiti vašu podršku za to. Hvala vam sveće unik gospodin Radoš. Želio zahvaliti gospodinu Tanoku na dobroj suradnji i mislim jako dobrom uravnoteženom izvješću. Želio bih napomenuti naglasiti da je amandman e, paragraf 4, kompromisni amandman koji govori o pokušaju državnog udara, dobro formuliran, radi se o jako važnom e, događaju, dakle to je prvi puta da se Rusija ne samo informacijskim kampanjama nego organizacijski miješa unutrašnje odnose neke zemlje i zato je važno da ta istraga bude vrlo kvalitetna i, i pozdravljam dakle to da se u tom kompromisnom amandmanu poziva i komisija a i zemlje članice da surađuju kako bi se došlo do prave istine i pravog vrednovanja toga događaja koji je bio vrlo opasan i mogao je završiti puno kompliciranije i teže nego što je završio. Hvala lijepo. Hvala vam, gospođa Lunaček. Hvala vam i ja bih htjela kao i drugi zahvaliti izvjestitelju na doista izvrsnom radu, eh, na kompleksnim amandmanima i na suradnji sa svima nama. Doista to cijenim htjela bih spomenuti dvije stvari s kojima nisam toliko zadovoljna. Jedna stvar je ta da smo s sva ona pitanja vezana uz pokušaj puča i odnosa s Rusijom, da smo sve to stavili u jedan stavak. Ja smatram da smo tu mogli postupiti na diferenciraniji način, jer ja vjerujem da Rusija pokušava uvjetovati situaciju tamo, ne samo u toj državi, u e, drugim dijelovima svijeta i u smislu transatlantskih odnosa i tako dalje. Dakle, to je nešto što je doista stvarno po mom mišljenju, ali da to sve koncentriramo u jedan stavak, pa meni bi bilo daže da smo to drugačije napravili i da možda detaljnije govorimo i o svem onome što se dogodilo na sam dan izbora. Mislim, to stoji u izvješću i na posljedku se ipak mogu s time složiti. Isto tako bi mi bilo draže da doista razlikujemo između pristupanja Europske unije i pristupanja NATO savezu. Jer su to dvije različite stvari. Kao što je gospodin ministar rekao, Crna Gora želi pristupiti obim savezima i to treba poštivati, ali za nas kao zastupnika Europskom parlamentu mislim da nismo mi to trebali više razlikovati. Inače, moram reći da mi je bilo drago što smo i okolišna pitanja u proteklih nekog godina više naglašavali, što je i ta suradnja postala vrlo dobra. Hvala. Hvala gospođo Lunaček, sada gospodin Castaldo. Thank you, chair. Continuerò in italiano, non ripeterò quanto detto. Ponovit ću ono naravno što je e, rečeno u vezi sa zabrinutošću i zbunjenošću koje proizlaze iz vrlo polarizirane političke situacije i mi zahvaljujemo izvjestitelju na onome što je učinio u ovom izvješću, naročito po pitanju korupcije, gdje ispravnost e, se traži da se pravosuđe u potpunosti pozabavi time i to na transparentan i neovisan način i slažemo se s onime što je rečeno o civilnom društvu. Kada je riječ međutim o slobodi govora, želimo naglasiti da nedavno usvajanje zakona kojim se dopušta nacionalnoj sigurnosti agenciji direktan pristup e, popisu udruga bez odobrenja suda je korak u pogrešnom smjeru. Na kraju želim još dodati da upravo rast napetosti na Zapadnom Balkanu nas treba prisjetiti i na činjenicu da e, pristupanje Europskoj uniji i NATO su dvije odvojene stvari koje mogu paralelno napredovati, ali u ovom slučaju, barem što se nas tiče, to nema istu važnost, tako da bi se trebalo usredotočiti napore više upravo na proces europskih integracija. Hvala. Hvala vam i sada na kraju još Edvard Kukan. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mislim da je ispravno izraziti našu zahvalu i činim se da cijenimo e, rad gospodina Tenoka koji je već e, dugo vremena radio na ovom dosjeu. Želim reći da imamo nekoliko kompleksa amandmana koji su dobro formulirani, kompleks amandman 18. primjerice što se tiče e, izbora u listopadu, tu bismo trebali pozdraviti i poticati istragu što se tiče onoga što se dogodilo na dan izbora i da državna tijela sve to istraže u skladu sa crnogorskim zakonima i sa međunarodnim pravom. Tu imamo e, isto tako kompromis 3 i 4 i jedan jako dobar stavak gdje pozivamo na to da se ponovno uspostavi dijalog u parlamentu. To je dakle kompromis amandman broj 5. Hvala vam lijepa. Hvala i sada bih htio dati riječ predstavniku komisije. Kada komentar, gospodin Hacklinder je tu negdje. Hvala vam. Gospodin predsjedavajući, vrlo kratko. Budući da ste imali obsežnu raspravu o ovome, kao prvo, dopustite da prisustvom iskoristim prisustvo ministra, da vam kažem da smo mi i dalje snažno angažirani u Europskoj komisiji što se tiče podržavanja eh, Crne Gore na tom putu pristupanja Europske unije, kako što se tiče tehničke visokog znanja, tako i što se tiče financijske podrške. Isto tako želim zahvaliti izvijestiju gospodinu Teneku koji doista jako dobro poznaje Crnu Goru na uravnoteženom izvješću kojeg je napravio i na kompromisnim amandmanima gdje doista stavljamo naglasak na dobra mjesta i gdje kažemo da treba stvarati ovu trenutnu političku klimu i ponovno stvarati politički dijalog te vratiti taj dijalog u e, parlament gdje su dakle izabrani predsjednici naroda. Dopustite mi da naglasim još jednu dodatnu točku. Mi cijenimo to što je Crna Gora u potpunosti uskladila svoju politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, te to što igra vrlo važnu ulogu u, tom, u toj cjelokupnoj regiji Zapadnog Balkana koja je dosta nestabilna. Što se tiče e, pristupnih pregovora. Spomenuto je da je Crna Gora doista e, veliki uspjeh u tom smislu, da pregovori napreduju i da usko surađujemo na tom području. U izvješću ispravno se naglašava da postoje opipljivi rezultati po pitanju vladavine prava i da će to određivati e, brzinu pristupnog pregovora. Institucije su sada tu, a ono što je sada važno je to da imamo e, dobar temelj po pitanju borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije prije svega. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala izvjestitelju. Hvala. Još neki drugi komentari, primjedbe? Ne. Onda mogu najaviti da ćemo sutra ujutro u 9 sati glasati o ovome. Gospodine ministre, hvala vam što ste bili s nama. I želim vam dobar dan. Bye bye, ambassador. Sada prazimo na točku broj šest izvješću izvješću Komisije o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016. godinu. Nakon što smo e, nekoliko puta vidjeli da su odgođeni izbori, konačno su održani izbori 11.12.2016. godine. Ti izbori su provedeni na regularan način i sada bih htio predati riječ našem izvjestitelju Ivu Vajgli. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće je vrlo slično izvješćima iz prošlih godina, nije bilo nekih važnih promjena u ovoj zemlji kandidatkinji, dakle Makedoniji, osim vrlo važne činjenice da je, se ta država sada nalazi u teškoj političkoj krizi. Ovo izvješće je napisano upravo u jeku te političke krize s ciljem da doprinesemo svladavanju tog problema. Htio bih naglasiti da što se tiče rješavanja političke krize u Makedoniji, da je došlo do dobre suradnje između Europske komisije i Europskog parlamenta. E, mnogo smo napora uložili u to da vidimo kako će izgledati ta buduća demokratska država Makedonija. Isto tako smo izradili različite dokumente poput sporazuma iz Pržina. E, imali smo nazva izvješća. E, između oslog izvješće pribil. I još uvijek čekamo na E, to da se formira makedonska vlada. Dakle, nakon što smo na temelju vaših demokratskih načela vidjeli da su e, provedeni izbori u toj državi, nažalost, rezultati izbora nisu bili potpunosti jasni i došlo do određene blokade. Do dan danas je previše vremena prošlo, a da Makedonija nije imala vladu. U protekle nekoliko dana smo vidjeli da e, su e, makedonskim političarima upućena dva važna poziva da se dovrši ta kriza, e, kao prvo od strane Europske komisije, a zatim i jučer od strane NATO saveza. Mislim da je izuzetno važno da politički akteri u Makedoniji koji su već odlučili to da će poduprijeti e, interese Makedonije, da će staviti te interese na prvo mjesto prije osobnih interesa, da sada preuzmu se odgovornost. Treba što prije formiti vladu, formiranje vlade se u jednoj demokraciji e, raspravlja tijekom e, i nakon samih izbora, a situacija u Makedoniji je danas jasna. Postoje stranke koje mogu e, formiti vladu i koje mogu zajamčiti e, dosadnu većinu. I u ime svih onih koji su doprinijeli izradi ovog izvješća, ja pozivam Makedoniju da oformi vladu. To je ono što je trenutno najvažnije. Što se tiče izvješća, ono uključuje određene formulacije vezano uz uh, provođenje reformi, uz regionalnu suradnju, uz uh, reformu pravosuđa, uz uh, poboljšanje zakonodavstva, uz to da se privuče, privuku strane ulaganja. Sve su to standardne formulacije, ali zapravo se sve to svodi na sljedeće. To je da kriza, ova politička kriza ne bi smjela podarivati e, političku odnos unutar Makedonije i da svaka stranka treba preuzeti odgovornost. Hvala, hvala e, gospodine Vajgle. Opet smo podrženi vremenskim pritiskom, pa bih zamolio sljedeće govornike da govore maksimalno jednu minutu. Prvi govornik je naravno Alois Peterle. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Što se tiče mojih komentara, e, onih koje sam rekao za Crnu pa ti isti komentari zapravo vrijede i za Makedoniju. Ja se nadam da će vrlo skoro doći do oblikovanja vlade kako ne bi e, došlo do onoga što je upravo spomenuo izvjestitelj Weigl. On je vrlo pedantno sastavio ovo izvješće Ja sam zadovoljan zbog toga što Europska unija sudjeluje u političkim e, događajima i razvojima u Makedoniji, što Europska unija prati te događaje. Mi smo sada vidjeli zašto kod prvog pokušaja nije došlo do oblikovanja vlade, ali još uvijek e, nije jasno Hoće li se na temelju nekog drugog programa moći oblikovati vlada? Postoje neke naznake da da, da će to biti moguće. I stoga bih se pridružio onome što je rekao gospodin Weigel. Dakle, napredak se može postići samo ako glavne političke sile u Makedoniji pronađu zajednički temelj za vlastitu državu. Hvala vam. Hvala, sada tu ne Hvala u ime Pučana. Na početku želim eh, zahvaliti kolegi Vajglu na izvrsnoj suradnji. Slažemo se u vezi sa glavnom porukom i naglascima. Naime, glavna poruka ovog izvješća smatram da je konstruktivan pristup i ravnoteže između kritika koje tu pripadaju i ohrabrenja. Naime, smatram važnim činjenicu da ovo izvješće prenosi poruku da treba uvjetovati pregovore ispunjenjem obveza i da se bilateralni sporovi ne smiju koristiti za postavljanje prepreka u procesu pridruživanja. Mislim da ne smijemo na Zapadnom Balkanu dalje gubiti vrijeme jer će inače zrakoprazan prostor ispuniti druge neeuropske snage i to moramo imati na umu. Složili smo se s glavnim kompromisnim amandmanima. Ponekad smatram da postoji tu tanka granica odnosno možemo li proskribirati određena rješenja vladama, mm, to je doista delikatno pitanje i zadovoljan sam što smo postigli sporazum o tome kako dalje postupati. Također, izbjegli smo i određena ponavljanja i uzostručenja i uspjeli smo uskladiti to izvješće. Gospodin Picova. Kolegama na konstruktivnom radu tokom cijelog procesa već je nacrt izvješća obuhvatio temeljne činjenice izrazio jasna stajališta o zemlji opterećenoj dubokim unutarnjim podjelama i vanjskim pritiscima. mislim da smo ga kompromisnim tekstovima dodatno unaprijedili. situacija u makedoniji uoči parlamentarnih izbora održanih prošle godine bila je ipak stabilnija zahvaljujući prvenstveno nastojanjima europske unije i svakako posebnom timu zastupnika europskog parlamenta koji su pomogli da se dogovori sporazum iz pržina. Visok odaziv birača odražava visoka očekivanja od ovih izbora jer su posljedice izvanrednog stanja u kojemu građani žive već dvije godine. Dugotrajni pregovori o formiranju vlade izgleda da su rezultirali formiranjem većine predvođene socijaldemokratskim savezom. Kao što je i povjerenik Han naglasio u svojoj subotnjoj izjavi, promjene u demokratskim društvima su normalne i trebaju biti prihvaćene kad su ostvarene na demokratskim izborima prihvaćanje i poštivanje rezultata izbora i političke opcije koja ima dovoljno potpisa za formiranje vlade znak je politički zrele demokracije. nadam se da neće biti problema sa sastavljanjem nove vlade i da će proces završiti bez političke diskriminacije. hvala. Hvala. Naravno, mi iz ECR-a pozdravljamo napredak koji je ostvarila Makedonija na procesu pristupanja Europskoj uniji i naravno uspješno provođenje izbora iz prosinca 2016. godine, no žalimo zbog toga što treba još uspostaviti vladu i nadamo se da će se situacija riješiti što prije. Kao i uvijek, e, postoji osjetljiva situacija u Makedoniji ne samo zbog međuetničkih odnosa, nego i vanjskih pritisaka. I moramo napomenuti da je uspostavljen e, bilateralni sporazum sa e, Bugarskom, zato jer je tu postojao određeni problem u, u vezi sa pitanjima koja sežu u Prvi svjetski rat. Moj klub žali zbog toga što još uvijek postoji blokada otvaranju pregovora. Ja sada više ne znam koliko to godina traje. To je bilo prije nego što je Makedonija postala kandidatkinjom, ali to mora biti otprilike desetljeće zbog tog otvorenog pitanja s Grčkom i nadam se da će europski medijator eh, pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo svim uključenim stranama. No, naravno, mi podržavamo izvrsno izvješće gospodina Vajgla. Hvala. Gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Kao i obično moram eh, čestitati kolegi Vajglu koji kao i svake godine izradio dobro i srpno izvješće. Političke stanje nakon izbora u Makedoniji u prosincu dovodi u opasnost stabilnost zemlje, treba uspostaviti sporazum za uspostavu vlade i treba nadići tu situaciju kako bi se u potpunosti stvari sporazum iz koji je ključan uz naravno hitne reforme i otvaranje pregovora koje iščekujemo već niz godina. Kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, želim istaknuti da nepostojanje aktivnih mjera za zapošljavanje žena i nedovoljna mjera provođenja zakona iz 2020. o jednakim prilikama potiču nas na pozivanje na dalje sudjelovanje žena u tržištu rada i na donošenje programa u tom smislu kao i na zaštitu manjina. A također naglašavamo važnost reforme pravosuđa kako bi se osigurala prava neovisnost tog sustava, naročito kako bi se omogućilo novom e, specijalnom tužitelju da e, se suoče s novim izazovima. No, to je sve dobro sazorano u ovom izvješću i mi ćemo ga podržati i glasovati za ono što je u to unio gospodin Weigl. Hvala. Zaključen je popis govornika. Imamo još e, tri preostala govornika. Gospodin Galer, gospodin Kukan i gospodin Frankenstein. Hvala gospodine predsjedavajući ako želimo ozbiljno pristupiti pitanju Makedonije, moramo reći da veliki dio poteškoća u vanjskoj i unutarnjoj politici ne bi postojala da se nije postojala duga ruka Mađarske. No, sada se nastoji riješiti pitanje imena Grčka, bez obzira na e, prošlu politiku, naravno tu je bilo e, i poteškoća sa Bugarskom i da njih nije bilo, vrlo vjerojatno bismo imali drugačiju situaciju. I albanska manjina sada zauzima stajališta naspram Makedonije koja nisu u skladu sa situacijom ako mi pokažemo potrebnu snagu otvaranju europskog puta toj zemlji, jer e, znamo da postoji to otvrđenje položaja u toj zemlji i postoji mogućnost e, da bi se ta zemlja mogla ponovno okrenuti prema e, Rusiji, no kad bismo sve to propustili, jednostavno bismo trebali priznati krivnju zbog toga. Želim nešto dodati onome što je rekao kolega. Zapravo mi je uzeo riječ iz usta. Doista mi trebamo dobro promisliti zato jer smo mi odgovorni za to što sve nije teklo kako je trebalo. Imam još dvije dodatne napomene o kojima treba promisliti. Kao prvo, bivši premijer nije ostvario većinski broj glasova, to trebamo uzeti na znanje i sada smo možda mi tu na potezu. Nisam siguran i ne znam e, bi li sada bilo ispravno poigravati se idejom e, jedne manjinske vlade. Iako nas se to pitanje izravno ne tiče, no ipak treba nam prava vlada i priznavanje te vlade moguće je jedino ako se i suprotna strana uzme u obzir. Problemi Makedonije ne mogu se međutim e, tako lako riješiti. Hvala, gospodin Kukan. Hvala i ja želim pohvaliti rad kolege Vajgla na ovom izvješću i na kompromisnim amandmanima. Ovo izvješće treba pokazati makedonskim političarima i narodu da je put ka Europi još uvijek otvoren. Za ovu zemlju je ključno ne izgubiti iz vida taj put i nastaviti sa provođenjem europskog programa. Ovo je poruka naročito važna nakon izbora i u procesu stvaranja nove vlade. Ja se slažem sa većinom kompromisnih amandmana, no kao što sam već spomenuo više puta u prethodnim raspravama, ne činimo si uslugu kao parlament ili Europska unija koristeći svoj položaj kako bismo vršili pritisak na ostvarenje partikularnih nacionalnih interesa u toj regiji. S obzirom e, na vrlo osjetljivu, čak i potencijalno eksplozivnu situaciju u toj zemlji, trebali bismo se vrlo odgovorno ponijeti naročito u svezi s onime što ćemo sutra usvojiti ovom rezolucijom. Dakle, želim e, upozoriti na to da ne smijemo vršiti nikakav pretjerani niti dramatičan pritisak na bilo koje političke snage u Makedoniji. E, sada bih dao riječ komisiji, gospodinu Kalenu, je li ovdje? Aha, izvolite. E, hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Komisija također zahvaljuje gospodinu Vajglu na nacrtu rezolucije koja odražava glavne nalaze našeg izvješća o zemlji iz 2016. godine i mi smo pozorno pročitali predložene amandmane kao što političke snage nastavljaju na uspostavi vlade, trebamo mi dosljedno se ponašati prema toj zemlji i poslati dosljednu poruku. Povjerenik Han je dao izjavu tijekom e, vikenda, neki od vas je spomenuli i važno je da se uspostavi vlada što prije, no i bez obzira na to treba inzistirati na provedbi svih dijelova političkog sporazuma iz Bržena na kojem smo svi usko surađivali i promicali smo sporazume između političkih strana. Želim e, spomenuti ured posebnog dužitelja i njegovu ključnu ulogu. Ako taj ured bude e, imao dovoljno vremena i za dovršenje svog posla, dakle to je nešto što treba osigurati. I na kraju želim samo spomenuti preporuke komisije koje su mnogi od vas spomenuli, komisija jednako podupire sve napore privođenja toj zemlji, te zemlje u europskom putu i također puni angažman sa vlastima. Mi ćemo nastaviti pozorno pratiti situaciju i o tome redovno izvještavati Europski parlament. Hvala. Hvala lijepa. Želi li se još tko javiti za riječ? Izvjestitelj? Ne? gospodin Weigl. Samo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni. Pokazali su sjajnu spremnost na suradnju i radili smo u duhu suradnje i povjerenja na rješavanju svih teških pitanja. Želim zahvaliti i tajništvu, naročito gospodinu Peteru Baru. Žao mi je što je možda to posljednji put što surađujemo na nekom izvješću. Hvala vam. U redu, hvala Ivi Vajglu. Glasovanje će se održati sutra. Počinjemo glasovati u 9 sati do 10 sati 15 minuta. Glasovanje o ovom izvješću ćemo najvjerojatnije imati u 9.20, a sada imamo točku broj 7 izvješće o izvješću Komisije o Srbiji za 2016. godinu i dakle sada ću preuzeti svoju ulogu izvjestitelja za Srbiju i reći nekoliko uvodnih riječi o tome. Zaprimio sam 325 amandmana na ovo izvješće i nakon prvog razmatranja na odboru Odnio sam te amandmane u Beograd kada sam e, posjetio Srbiju 27. i 28. siječnja. Imao sam dobre susrete sa predstavnicima vlade i oprobenih stranaka te civilnog društva. Također sam imao intenzivnu razmjenu mišljenja sa veleposlanicima naših zemalja članica i također sa voditeljem naše delegacije gospodinom Davenportom. Većina amandmana kolege koji ste uložili ticala se prava manjina i regionalne suradnje, vladavine prava i e, slobode medija koji su također zaslužili vašu pozornost. Mislim da smo prije dva tjedna imali dobar i produktivan sastanak izvjestitelja o sjeni u Strasburu, Odlučili smo da ovo izvješće mora biti što uravnoteženije i preciznije i mislim da smo u tome uspjeli i na kraju smo se sporazumili oko 18 kompromisnih amandmana. I e, s obzirom na neka različita mišljenja o političkoj situaciji u zemlji, većina se složila u tome da treba poticati Srbiju da ostane na putu ka Europskoj uniji, ali istovremeno Složili smo se u tome da postoji još prostora za poboljšanje u nekim e, područjima političkog života. Dakle, prije nekoliko sati poglavlje 20. i 26. su otvorena na međuvladinoj konferenciji ovdje u Briselu. Poglavlje 26. je također privremeno zatvoreno. To znači da je do sada 18 poglavlja otvoreno 25. i e, je još otvoreno 26. koje su privremeno zatvorena. E, smatram da je ova odluka važan korak na putu ove zemlje ka Europskoj uniji i mislim da je to zasluženo priznanje napretku koje je ostvareno u proteklih nekoliko godina. No, mi kao Europski parlament smo uvijek jasno govorili da kako bi se prva poglavlja otvorila, treba ostvariti značajan napredak u poglavljima 23. i 24. te u 35. poglavlju, odnosno da je potreban dijalog sa Kosovom. U tom kontekstu od ogromne je važnosti da se reforme nastave i prije i nakon predsjedničkih izbora koji će se održati u travnju, ali još treba odrediti točan datum izbora. U ovim nemirnim vremenima i na Zapadnom Balkanu želim istaknuti važnost dobrosusjedskih odnosa i e, pomirenja u regiji. Prije nekoliko tjedana naš odbor za vanjske poslove je imao produktivan, plodonosan i otvoren eh, dijalog o situaciji na Zapadnom Balkanu. Mnogo od vas su izradili zabrednost u vezi sa sustavnim pitanjima koja bi mogla uzrokovati nestabilnost u toj regiji. Kao što su drugi kolege istaknuli ovog poslijepodneva, smatramo da je Zapadni Balkan visoko strateški prioritet eh, naše vanjske politike. U tom kontekstu želim eh, pozvati visoku predstavnicu gospođu Mogherini, a također i povjerenika Hanana, eh, jedan od naših sljedećih sastanaka na odboru AFET, kako bismo raspravili općenito o situaciji na Zapadnom Balkanu, a to je nešto što su mi savjetovali i mnogi kolege iz različitih klubova. Na kraju, nadam se da je ovo izvješće o Srbiji uravnoteženo i realistično. Želim također zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na vrlo dobroj suradnji, a također e, srdačno hvala i tajništu AFETA i tajništu političkih e, klubova. A sada iščekujem se zanimanjem vaše komentare i pitanja. sada, evo, vraćam se ulozi predsjednika odbora. I čućemo sada predsjednika parlamentarnog izaslanstva gospodina Kukana. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Ja ću staviti obe svoje kape, odnosno obraćam se u oba svojstva. Vama, predsjedatelju, e, čestitam na ovom doista dobrom i dobro uravnoteženom tekstu o kompromisima, također i e, na dobrom izvješću i čini se da možemo biti realno optimistično. Ni glavno što E, ovdje treba uočiti je potreba za procjenjivanjem e, postignuća Srbije na njenom putu prema europskoj integraciji i e, u kompromisima 6, 8 i 9 osobito. Nakon incidenta u srbijanskom parlamentu prošle godine, to je amandman 166, Čuli smo prezentaciju e, komisije o, e, odnosno koja e, je bila u srbijanskom parlamentu i želim reći da je da bi bilateralne amandmane trebalo izbjegavati, a što se tiče pitanja koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu, a koja stoje u ovim amandmanima, a to nisu 3 i 7 kojima se poziva srbijanske vlasti da podrže, e, da podrže ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da je autor imao najbolju namjeru, međutim vrlo je velika moja skepsa da će to e, u e, da će to biti e, prihvaćeno. Ako samo govorimo općenito o ustavnim promjenama, to ne možemo činiti tako, a da ne imenujemo te promjene. Sad Tanja Fajon. Hvala vam lijepa. Ja se pridružujem zahvalama e, na odličnoj suradnji s izvjestiteljem i na odličnom izvješću i gospodinu Kukanu također zahvaljujem budući da je već spomenuo da ne bi trebalo poduzimati ustavne promjene koje bi opasnom retorikom mogle destabilizirati ovu državu. Osim toga želim čestitati Srbiji na otvaranju poglavlja 20 i 26, osobito 20, što će biti iznimno važno za poslovanje za srednje mala poduzeća koja bi u Srbiji trebala odigrati vrlo važnu ulogu i vjerujem da će proces pregovaranja voditi prema boljoj atmosferi i na srbijanskim tržištima. Pozdravljam i napredak koji je Srbija postigla do sada i u njemu E, želim naglasiti da je kontinuitet od najveće važnosti. Zabrinjava me što u ovoj regiji postoje tendencije stvaranja napetosti i mislim da je put prema Europskoj uniji e, i pristupanje sada i važnije nego ikada prije. Pa pozivam sve e, vođe i u Srbiji i u susjednim državama da se suzdrže od nepotrebno nacionalističke eh, retorike koja bi samo dovela do puno gorih podjela. Dakle, potrebna je svježa energija koja će se potvrditi kroz nastavak politike proširenja. Kao što ste i sami rekli, važno je eh, da se poštuju i da se radi dalje na poglavljima 23 i 24 da Srbija bude konstruktivna eh, u radu na 35. Eh, poglavlju, ali i normalizacija odnosa s eh, Kosovom. Naravno, Zapadni Balkan je strateški cilj za Evropsku uniju. Upravo sam se vratila s Kosova, vrlo sam svjesna napetosti koje tamo vladaju, ali i u drugim državama imamo opet vrlo zapaljivu situaciju i e, zapravo pozivam i gospodina hane i gospođu Mogherini da nam se u ožujku pridruže. Gospodin Tanok. Nema ga tu, onda gospodin Weigl. Hvala predsjedatelju i dozvolite da vam čestitam i na izvješću i na dobrom stajalištu e, da bi se zajamčio pristup e, srbijanskoj budućnosti. Naravno, e, ovo sadrži i jednu dozu kritike, ali i poticajno Vjerujem da između prethodnog i ovog izvješća je Srbija napredovala i to u različitim područjima. Ja ću se pokušati ograničiti na nešto što vjerujem zahtjeva našu pozornost, a to je Srbija u kontekstu stabilnosti Zapadnog Balkana. Očito je, kao što ste i sami već rekli na početku svoje intervencije, da Zapadni Balkan jest još uvijek e, uvjetovan problemima koji, postoje između država, a te probleme bi trebalo razriješiti kroz e, e, optiku zajedničke budućnosti ovih država Zapadnog Balkana na njihovom putu u Europsku uniju. Želim reći da je nepotrebno pa i štetno što što u mnogim državama zapadnog Balkana se e, e, ponovno pojačavaju e, nacionalističke tendencije, ljudi pokušavaju reinterpretirati povijest koja nije bila naklona nikome u regiji. Gospođo Lunaček, izvolite. Hvala predsjedatelju. U ime gospodina Šoltesa, izvjestitelja u Sjeni za Srbiju, e, ispričavam se što ga nema, ja ću umjesto njega govoriti. Hvala e, izvjestitelju McAllisteru i e, izvjestiteljima u Sjeni na vrlo korisnim razgovorima i hvala vam također u ime gospodina Šoldesa i u moje vlastito ime e, i želim dodati ovome da pozdravljam činjenicu da su se otvorila dva nova poglavlja za Srbiju danas. Nekoliko je međutim konkretnih stvari koje želim istaknuti. Želim konkretnije e, e, te, konkretni tekst o pitanjima zaštite okoliša zaštiti voda, zaštiti bazena rijeke Dunav i to je dakle sve dio zakonodavstva eh, i pravne stečevine. Zatim tu je amandman 99 koji će zbog novih pravila postati usmeni amandman eh, i to je nešto o čemu sad ne bi trebali raspravljati, već trebamo s tajništvom e, ili drugima, ali ja ću to sutra podnijeti usmeno To je potreba da Srbija e, svoju e, vanjsku i druge politike uskladi s onima Europske unije. Ona je bila jedna od 26 država koja u Ujedinjenim narodima nije podržala rezoluciju o Krimu. E, I to smatram problematičnim. Ako ne postoje e, suglasje o e, pitanjima vanjske politike i sigurnosti. Dakle, Srbija bi, e, to bi mogao biti veliki problem, pogotovo u smislu mogućnosti stavljanja veta. E, I još jedna stvar, želim podsjetiti na događaje od prošlog travlja, e, gdje su u Sava Maliloj e, uništene privatno vlasništvo i da bi trebalo o tome provesti da bi trebalo provesti istragu o tome što se dogodilo u dijelu Beograda koji se zove Sava Mala. Što se tiče odnosa eh, i sa Kosovom mislim da treba eh, puno eh, učiniti, pogotovo u tom smislu civilne suradnje. E, imam sad primjer nekog iz Austrije koji je e, četiri e, sata, tko je četiri sata čekao na ulazu u Srbiju u dolasku s Kosova i onda je s 50 eura plaćenih policajcu osoba uspjela proći. E, to je nešto što ne vidimo kao e, dobro i o tome ćemo razgovarati i na afetu s povjerenikom Hanom. Gospodin Kastaldo, izvjestitelj u Sijeni. 2016. godina doista je bila ključna godina e, i poglavlje 23. o temeljnim pravima je otvoreno i 24 o pravosuđu, slobodi i sigurnosti. I e, može se činiti da doista idemo sada u središte stvari i da bi trebalo pojačati naše napore e, na tim pregovorima. Ja čestitam na onom što je do sada e, postignutom koji puta se može naravno e, i kritika izraziti i mislim da postoji politička opredjeljenost za određena stvar iako još nisu ostvareni svi ciljevi i mislim da treba e, čvrsto zagovarati e, suradnju u pravosuđu, slobodi i izražavanje i poboljšanju u E, tome i odnosima Srbije s njezinim susjedima. Srbija se trudi biti koristan partner u tom području, međutim situacija je i dalje vrlo zapaljiva i e, pogotovo u odnosima s Kosovom i u drugim e, Eh, je dijelovima isto tako došlo eh, do teških situacija. Mislim da će to zahtijevati jako puno dobre volje, a Evropska unija i dalje drži pruženu ruku prijateljstva i pomoći eh, Srbiji u njezinim nastojanjima. A što se tiče pitanja 9. siječnja, zatim srbijanskih dužnosnika i tako dalje. Mislim da je tu situacija dosta teška i da je vrlo važno da što se Bosne tiče ne raspirujemo vatre i e, da je već situacija dovoljno užarana, e, ali treba će puno pritiska i to na svim mjestima. I što se tiče kompromisa šest, mislim da je on razumljiv E, ali isto tako žalimo zbog e, ruskih vojnih vježbi, ali razumijemo srbijansku povezanost s Moskvom i e, vjerujem da ste svjesni da to nije ništa nova nego da seže stoljeća u prošlost i mislim da to treba imati na umu i dalje e, unapređivati dijalog. E, ne želimo dizati nikakve prepreke niti barijere. Još e, tri osobe. Gospođa Šulica. Pozdravljam izvješće, posebno kompromisne amandmane i čestitam izvjestitelju jer zaista su kompromisni amandmani obuhvatili većinu onoga što smo željeli i tražili. U svakom slučaju očito je situacija sa Srbijom iz vašeg izvješća proizlazi realistična ipak optimistična i balansirana međutim oni amandmani koji su kritični ja ih doživljavam kao poticaj srbiji na njenom europskom putu. E, ostaju, ostaju tri situacije jedna je situacija e, s rusijom gdje smatram da je potrebno bez obzira na stoljetne veze Srbije s Rusijom uskladiti e, vanjsku politiku s politikom Europske unije. Mislim da ćemo na tome inzistirati. Isto tako e, nastaviti dijalog Beograd Priština bez kojega sam čini mi se neće biti šanse na daljnjem putu i stoga mislim da Srbija to treba ozbiljno shvatiti. I treći, e, treća točka bi bili bilateralni odnosi iako smo rekli da će se oni riješiti E, bilateralno, ali ja ipak mislim da Srbija isto kao što sam rekla i za Crnu Goru treba razmišljati i o pitanju granica i o pitanju nestalnih osoba i svim onim sukcesiji kad govorimo o Hrvatskoj, ali i odnosu prema drugim zemljama. Stoga e, pozdravljam ovo izvješće, ali napominjem da ne smijemo upasti u zamku da dignemo ruke od jugoistoka Europe ili zapadnog Balkana. Moramo ostati prisutni i smatram da unija se treba vratiti na taj prostor i biti jako prisutna ako želimo spriječiti napetosti i ako želimo stabilizirati regiju i stoga nadam se da ćemo zadržati cijeli zapadni balkan na visoko na dnevnom redu eh, i našega odbora i cijeloga parlamenta Hvala lijepa. Picula. Ster, čestitam vam na izvještaju o stanju stvari i napretku kojeg je Srbija ostvarila u prošloj godini. <clears throat> Dokument je u odnosu na nacrt dodatno obogaćen kvalitetnim amandmanima i kompromisima. U Srbiji je poboljšan zakonodavni okvir kojeg treba uspješno potvrditi implementacijom. Očit je napredak na eurointegracijskom putu, a dokaz tome je otvaranje prvih poglavlja. U isto vrijeme i ovo izvješće obuhvaća velik dio sadržaja prošlogodišnjeg što znači da je pred Srbijom još puno posla. Dio te to do liste koju Srbija mora riješiti čine ugroženu slobodu medija, netransparentnost vezanu uz vlasništvo medija, nedovoljno učinkovita borba protiv korupcije, manjkavost u vladavini prava, implementacija nedavno usvojenog akcijskog plana o poštivanju prava manjina i ljudskih prava općenito, puna suradnja s Međunarodnim sudom u Hagu, usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije koja između ostalog uključuje podršku Srbije napretku Bosni i Hercegovini prema članstvu u Europskoj uniji i jednak takav pristup nastavku dijaloga s Kosovom. Od velike važnosti u tom procesu su i konstruktivni odnosi sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja poput granične demarkacije, sudbine nestalih i sukcesije kako bi se riješili problemi prošlosti i otvorio prostor suradnji na pitanjima zajedničke europske budućnosti. Hvala. hvala lijepa. Gospodin Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam zadovoljan sa izvješćem i sa s amandmanima, slično kao što rekla već i gospođa Pojon, pet kratkih primjedbi. Kao prvo, Srbi bi trebali znati mi bismo trebali to i danas još jednom reći, iako to već stoji u vašem izvješću, to da smo im još uvijek zahvalni na tome što nam i dalje pomažu pri organizaciji naših problema sa izbjeglicama. To nije nešto što je samo po sebi razumljivo, a oni to čine što bolje mogu i ja smatram da to rade doista na jedan dobar način. Kao drugo, Srbija igra vrlo važnu i pozitivnu ulogu pri stabilizaciji ove regije, posebice se to jasno vidi i e, prilikom e, suradnje s Albanijom i kada govorimo o e, belanskom procesu. Kao treće, mi se nadamo da će doći do što većeg pozitivnog utjecaja na Republiku Srpsku. Da, dakle, se tamo stvori jedno, jedno ozračje umjerenosti. Kao četvrto, mi dalje očekujemo od srpske vlade da ulaže napor u dijalog s Prištinom. To za Srbiju znači da primjerica onu priču sa vlakom, da se takve stvari više ne smiju ponoviti ali za vladu u Beogradu to znači isto tako da oni moraju moći računati na nas da nećemo e, davati prednost jednoj strani. Dakle, obje strane trebaju jednako sudjelovati u dijalogu i kada jedna strana e, u tome zaostaje, onda moramo reagirati. I još jedna zadnja rečenica. Slobodni izbori u državi važno su demokratsko dobro i stoga mislim da to ne treba dovoditi u pitanje samo zato što bi netko htio dobiti još pokoji glas više u parlamentu. Hvala vam lijepa. Vielen Dank, Herr Kollege Fleckenstein. Hvala vam lijepa, kolega Fleckenstein. To the Predstavnik eh, komisije, gospodin Makrides, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju uvaženi članovi Europskog eh, parlamenta, budući eh, kao što eh, je bilo i 9. siječnja na, vašem, na prvoj raspravi, mi dijelimo vaše opće procjene E, da bi Srbija ostala e, vjerna svom cilju članstva u Europskoj uniji. Komisija pozdravlja napredak Srbije, osobito što se tiče gospodarskih i strukturnih reformi i, i e, čuvanja mira i stabilnosti u regiji. Također cijenimo i pomoć Srbije u migracijskoj krizi, za što će dobiti i podršku Europske unije. Međutim, e, na e, IGC-u, e, sa IGC-om jutros imamo osam otvorenih, dva zatvorena poglavlja, a sad bi Srbija trebala odlučno, krenuti natrag e, dalje sa svojim reformama, a osobito u pitanju vladavine prava, zaštite e, prava manjina i osjetljivih e, skupina i borbe protiv diskriminacije i gospodarstva. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova također je od velike važnosti i očekuje se da se Srbija uskladi sa pravnom stečevinom Europske eh, unije, a osobito i s vanjskom politikom Europske unije. Da bi se eh, zadržao isti tempo napretka, i vjerujemo da će se omogućiti u narednim mjesecima i otvaranje sljedećih poglavlja. Komisija je već za to pripremila teren i želi pomoći Srbiji s financijskom pomoći i tehničkom i stručnom pomoći gdje god je to potrebno. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine Dame i gospodo, Dopustite da kažem samo nekoliko zaključkih riječi. Kao prvo želim pozdraviti srpskog to je gospodin Rostanović ovdje u Europskom parlamentu. Dobrodošli. Zahvaljujem svim izvjestiteljima o sjeni i kolegama na dobrim konstruktivnim primjedbama te se veselim sutrašnjem glasovanju. Želim samo komentirati jednu primjedbu koju je iznio Edward Kukan. Edwarde, htio bih naglasiti ono što si rekao. Mislim da je vrlo važno da Michael Davenport, voditelj izaslanstva u Beogradu, dobio je priliku da predstavi izvješće Europske komisije u e, Srpskom parlamentu i s tim u vezi mogu vas uvijestiti da sam uputio pismo predsjedniku, to je predsjednici Narodne skupštine, gospođi Maje Gojković, te se nadam da će to biti moguće i da gospodina Devinporta neće e, idući put prekinuti pripadnici radikalnih e, stanaka u e, Srpskom parlamentu. Hvala vam lijepa. Sada je 5 sati i 10 minuta i prelazimo na osmu točku dnevnog reda. To je izvješće o Kosovu za 2016. godinu. I sada bih odmah predao riječ izvjestiteljici gospođi Lunaček. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, i kao prvo bih htjela zahvaliti u Sjeni na vrlo dobroj suradnji. Imali smo 293 amandmana podnesenih na ovo izvješće, što je manje nego za izvješće o Makedoniji i Srbiji. Složili smo se oko 18 kompromisnih amandmana i doista smo imali dobru suradnju sa svim izvjestiteljima u Sjeni i stoga vam zahvaljujem na tome. Isto tako želim pozdraviti veleposlanicu, to je Kosova koja je ovdje s nama u dvorani. U izvješću isto tako navodim neke od stvari koje su se dogodili u proteklih godinu dana. Dakle, imali smo sporazum o stabilizaciji pridruživanju i e, poneki napadak s tim u vezi. Zatim došlo je do okvirnog sporazuma za sudjelovanje Kosova u e, programima Europske unije. To i dalje treba dovršiti. Ali sada se čeka na e, kosovsku stranu da predstave one programe u kojima žele sudjelovati, ali doista se tu vidi i napredak. Dopustite mi da kažem i da je došlo i do napretka po pitanju borbe protiv kriminala, kriminala i korupcije, što je jedno od dva e, predvjeta da bi Europska komisija mogla dati zeleno svjetlo za ukidanje viznog režima za Kosovo. I zatim je još jedna važna stvar koju smo saznali danas, i predstavit ću usmeni amandman sutra jutro e, vezno uz to. Bangladeš je e, priznalo Kosovo, dakle imamo sada ne 114 nego 113 država koje su priznale Kosovo e, i e, imamo i više od pola, država unije koje su priznale Kosovo. Sada ću prijeći na nekoliko točaka iz izvješća gdje kritiziramo ime Europske unije. Dakle, primjerice u izvješću pozivamo i onih pet članica Europske unije koje nisu još priznale Kosovo da to učine, jer bi to doprinjelo cijeloj regiji. Ali ne samo to, to bi isto tako povećalo i stabilnost u cijeloj regiji, zato što e, je sada činjenica da je e, Kosovo e, država, nema tu nikakvog povratka unatrag i stoga moramo biti pragmatični. Isto tako želimo pozvati one koji ne E, priznaju Kosovu, a koji pritom vrlo dobro surađuju sa Kosovom po pitanju programa e, zajedničkih aktivnosti i tako dalje. Dakle, došlo do određenog napretka po pitanju odnosa tih država koje ne priznaju Kosovo sa Kosovom, ali nadam se da će doći još do većeg napretka u idućih nekoliko godina. Da sada pređem na one kritične točke, e, primjerice vezano uz odnos sa Srbijom, u izvješće smo uključili e, kriticizam vezano uz onaj vlak koji je e, poslan e, prema Kosovu gdje je na tom vlaku stajalo ispisano velikim slovima da je Kosovo dio Srbije. To je nešto što moramo kritizirati zato što se kod susjedskih odnosa radi o napretku i suradnji, a ne o provokacijama. Zatim u izvješću također kritiziramo i onaj zakon o univerzalnoj jurisdikciji Srbije to je zakon koji Srbija koristi za osobe koji su se borili protiv Miloševića krajem Jugoslavije. Primjerice sada imamo slučaj gospodina Heraldina, jednog kosovskog političara. Taj zakon bi jednostavno trebalo ukinuti. I eh, primjerice Kosovo bi trebalo biti u Interpolu eh, To je važno za bolj protiv e, organiziranog kriminala. Kosovo bi trebalo surađivati s takvim tijelima. Što se tiče samog dijaloga, još uvijek nije dobra provedba i to s obje strane. Što se tiče kosovske strane, tu se prije svega radi o udruženju srpskih općinja, ali kada smo govorili o Srbiji, ja sam spomenuo problem i e, dakle još uvijek ne postoje doista sloboda kretanja, u Merdanima primjerice i da zaustavljaju ljude. A znate li što to znači za Kosovo? Srbija blokira i energetske dovode u Kosovo, što znači da Kosovo ne može zatvoriti e, elektrane koje rade na ugljen tu se radi prije svega o jednoj elektrani koja doista negativno utječe na zdravlje ljudi koji žive u Prištini. Zatim što se tiče Srpskog parlamenta, nadam se da će Kosovska skupština što prije e, ratificirati sporazum o granicama sa Makedonijom. To će onda biti onaj zadnji uvjet koji će dopustiti Europskoj komisiji da e, da zeleno svjetlo kako bi svi um, državljani Kosova mogli putovati u Europsku uniju bez viza i doista se nam da će oni to učiniti što prije, bolje danas nego sutra. A Nadam se tako da će se pripadnici srpske liste ponovno vratiti u parlament zato što će to dopustiti da se izglasa zakon o ispovijesti koji se trenutno isto tako nalazi u zastoju. I zadnja stvar koju bih htjela nadodati je to da u tom izvješću također tražimo pripadnike Srpske liste koji su sastavni dio e, vlade i skupštine da se smatraju kosovskim državljanima i da ne gledaju stalno na Beograd i očekuju od njih upute kako da djeluju. To bi također doprinijelo normalizaciji odnosa u Kosovu. Zatim u 2018. godini će Kosovo presjedati e, sporazum o energetskoj zajednici i tu također pozivamo Kosovo da radi više što se tiče e, područja energetike, da njihovi sustavi budu održivi i da do 2020. godine 25% sve energije dolazi iz obnovljivih izvora energija. I evo sada e, pozivam izvjestitelju u sjeni da govore. Hvala vam Ulike Lunaček. I sada bih e, htio predati riječ voditelju zaslanstva, ne samo za Bosnu nego i za Kosovo, to je gospodin Picola, koji, koliko svačam, će govoriti isto tako ime gospodina Pancelija izvjestitelja u sjeni. Hvala vam, gospodine predsjedavajući gospodina Pancelija. Eh, htio bih kao prvo čestitati eh, kolegice i gospođi Lunaček na izvjesnoj suradnji tijekom pripreme ovog izvješća. No, socijaldemokrati dijeli još neke zabrinutosti eh, vezane uz ovaj dokument. Stalna polarizacija političke scene te potreba da se postignu kompromisi trenutno bi bilo potrebno kako bi ova zemlja napredovala na putu ka Europskoj uniji. Liberalizacija viznog režima je isto tako važan korak za integraciju u Europsku uniju, ali mi smo zabrinuti zbog zastoja u Narodnoj skupštini što se tiče ratifikacije sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom. Jasno je da može doći do liberalizacije viznog režima samo onda kada Kosovo ispuni sve uvjete i sve kriterije, isto tako i ono što se tiče e, presuda e, za organizirani kriminal i korupciju na visokoj razini. Udruženje srpskih općina što se toga tiče vrlo je važno da e, Kosovo poštuje sporazum do kojeg je došlo pod dijalogom uz posredništvo Europske unije a sustavno prisustvo srpskih paralelnih struktura je nešto što nas zabrinjava. Amandmani socijaldemokrata imaju cilj da se mm, dopuni taj tekst, prije svega što se tiče borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, te potrebe da dođe do učinkovitije suradnje između institucija koje su zadužene za istragu i procesuiranje e, slučajeva korupcije. Zatim e, potrebni su programi za zajednice kako bi se smanjio radikalizam i kako bi se izgradili odnosi koji promiču toleranciju. Socioekonomske strukturne reforme su u tom kontekstu važne kako bi se politički više usredotočile sve političke stranke na to da postignu stvaran napredak po pitanju važnih reformi. Borba protiv nezaposlenosti, prije svega protiv nezaposlenih mladih je važna, e, treba procijeniti izazove, treba poboljšati rezultate sustava obrazovanja i poboljšati obuku e, učitelja te e, poboljšati lakši prijelaz između e, jedne škole u drugu. Treba poboljšati uvjete na tržištu rada, e, te pojačati neke mehanizme poput inspekcije rada i rad sudova kako ne bi došlo do diskriminacije tijekom izbora zaposlenika i do diskriminacije na radnom mjestu. Hvala vam. Hvala. Sada gospodin Kelam u ime Europske pučke stranke. Kolega Hvala. Kolega Adaktusom me zamolio da budem njegov govornik, jer nažalost nije mogao nam se priključiti večeras. Želim pohvaliti izvjestiteljicu gospođu Lunaček na konstruktivnim pregovorima i na tome što je uključila više amandmana pučana u izvješće. je potpuno podupiru tekstu u kompromisu broj 4 u kojem stoji da u cilju normalizacija odnosa između Kosova i Srbije bilo bi poželjno da ostale zemlje članice priznaju Kosovo, no naravno moramo poštovati njihove suverene odluke. U kompromisu broj 5 o korupciji pučani pozdravljaju činjenicu da je naša formulacija o proširenju upotrebe instrumenta uključena što e, bi bilo učinkovito u ovoj borbi. U kompromisu broj 16 kolega Adaktuson smatra da je poboljšana ravnoteža izvješća time što je uvršten amandman u kojem se naglašava potreba za reformama tržišta. I također je uključen amandman o, o slobodi vjeroispovijesti u kompromis broj 17. Pučani smatraju da je ovo uravnoteženo i dobro izrađeno izvješće koje možemo podržati. Hvala. Hvala gospodine Kelam i sada ima riječ gospodin Radoš u ime Aldea. Hvala. U, ime gospođe želim e, zahvaliti gospođi Lunaček na uspješnom e, radu i želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj suradnji. Uglavnom, mi smo zadovoljni kompromisima, amandmanima i nalazimo da su ravnoteženi. S druge strane, naš klub želi ukazati na važnost e, spomena da je Kosovo sigurna zemlja kako bi se osigurala liberalizacija viznog režima. U tom smislu predlažemo usmeni amandman na e, stavak 7. kako slijedi. Dakle, smatramo da označavanje Kosova kao sigurne zemlje porijekla na europskom zajedničkom popisu tih zemalja E, bio bi doista dobrodošao potez u cilju suzbijanja ilegalne imigracije. Na kraju nadamo se da će ovo biti ohrabrenje za Kosovo da se i dalje pozitivno razvija. Hvala vam. Hvala gospodine Radoš. Gospodin Castaldo nije više ovdje. Preostao je dakle još jedan govornik na popisu, a to je gospođa Šujica. Hvala, Davide. Kao prvo želim eh, čestitati gospođi Lunaček na ovom vrlo dobrom izvješću. Evo nekoliko pozitivnih napomena, kompromisi su dobri i uravnoteženi. Još eh, jedna pozitivna činjenica jest da je SSP na snazi i to je dobro. Slažem se također sa tvrdnjom da je Kosovo uvelo brojne reforme vladavine prava, ali postoje još neki nedostaci u smislu konkretne provedbe, nije ostvaren dovoljan napredak ni na E, isredama e, korupcijskih slučajeva niti u njihovom raseljavanju i želim istaknuti također e, i problem sa srpskim općinama na Kosovu. Dakle, tu još postoje napetosti između te dvije zemlje i dva naroda. Također postoje poteškoće u reformu i javne uprave, kao što je već rečeno, u pravosudnom sustavu u borbi protiv korupcije i također u razvoju tržišnog gospodarstva. Nadam se da će Kosovo ratificirati demarkaciju granice sa Crnom Gorom, jer je to jedan jedna od glavnih prepreka ukidanju viznog režima. Evo, nadam se da će ovo biti dobar poticaj e, kosovskoj vladi da se dalje nastavi baviti približavanjem Europskoj uniji. Hvala gospođo Šuica i sada ćemo čuti što ima za, riječ, e, za reći komisija. Gospodina Makrides. A ne, umjesto gospodina Makridesa, gospodin Kalan. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. I želimo zahvaliti gospođi Lunaček, izvjestiteljici, uvaženi zastupnici, komisija se slaže sa vašom općom procjenom, naročito onom koja se odnosi na nalaze godišnjeg izvješća koje je komisija objavila prošle godine. Hrabrujuće je to što možemo reći da se i dalje slažemo s vama u vezi sa europskim perspektivama Kosova. Također se slažemo sa izjavama o tome da je ostvaren značajan napredak prošle godine, ali također i sa zabrinutostima koje ste izrazili i u vezi sa izazovima koji predstoje 2017. godine kada će se morati donijeti važne odluke, a te ste odluke već spomenuli u kontekstu liberalizacije vižnog režima i također u kontekstu nastavka dijaloga. Također nam je drago što je oživljen čitav dijalog u posljednjih nekoliko tjedana pod vodstvom eh, visoke predstavnice Mogherini. Kao što su neki zastupnici rekli, važno je usredotočiti se na socioekonomske reforme i vladavinu prava i tu se potpuno slažemo. Za nas je prioritet pomoći Kosovu u provedbi SSP-a. U ovom kontekstu Europski program za reforme i program gospodarskih reformi će poslužiti kao obrazac za konkretna ostvarenja u tom smislu. Mi ćemo i dalje nastaviti pružati svoju pomoć, a i samo Kosovo e, želi zadržati mogućnosti i potencijal koji nudi taj sporazum. Kao što je danas e, već spomenuto, imamo i pitanje liberalizacije viznog režima i tu želim naglasiti da ne možemo pocijeniti važnost ovog pitanja za narod Kosova. Također je ostvaren e, napredak e, u suzbijanju kriminala i korupcije, a kada je riječ o sporazumu o granicama, važno je da se ratificira crta razgraničenja što prije, a također i da se izvrše preuzete obveze. Još želim naglasiti da se komisija i dalje zalaže za europsko napredovanje Kosova i tu ćemo koristiti sve instrumente, financiranje instrumenta IPA i Kosovo je svjesno također i pitanja koje ste spomenuli danas, dakle pitanja energetske učinkovitosti. Mi ćemo pratiti i dalje situaciju vrlo pozorno i naravno izvijestit ćemo vas kad god to bude potrebno. Hvala. Hvala, gospodine Kalan. Gospođo Lunaček, želite li komentirati ono što smo čuli? Izvolite. Evo, samo nekoliko zaključnih e, komentara na vaše napomene i želim zahvaliti svema vama na dobroj suradnji i na onome što ste podobno napomenuli, a to je uvršteno izvješće. Evo samo jedan e, komentar gospodinu Radošu, dakle amandman 103 e, o sigurnim zemljama porijekla, dakle na sastanku izvjestitelji, e, izvjestitelja o smo se dogovorili da ćemo dodatno glasovati o tome. To će biti predloženo sutra i nadam se da ćete vi predložiti usmeni amandman na taj kompromis. Evo to smo dogovorili sa tajništvom. Hvala. I nadam se da će sutra glasovanje biti uspješno. Hvala vama. Poštovani kolege, e, završena je rasprava o Balkanu za danas poslije podne i to točno na vrijeme. Prelazimo na točku broj 9, razmjena gledišta o stanju u Venecueli sa gospodinom Adrianusom Kucenreiterom. Je li gospodin Kucenreiter već ovdje? Van je, može li ga neko pozvati, molim vas. Right, dear colleagues, it's exactly half past... U redu kolege, sada je točno 17 sati 30 minuta, dolazimo do posljedne točke današnjeg dnevnog reda. Mogu li zamoliti sve goste, kolege, savjetnike koji nisu potpuno zainteresirani za ovu posljednju raspravu, da napuste prostoriju ili barem da sjednu i utišaju se. Hvala vam. Pozdravljam eh, gospodina Adrianusa Kucenreutera, koji je nizozemski državljanin kao što sam upravo saznao i on je voditelj odjela za Južnu Ameriku prije SVD-u. Iz niza razloga Latinska Amerika i Karibi postoju sve značajniji u djelovanju SVD-a. Na današnjem sastanku odbora imamo priliku za razmjenu gledišta o stanju u Venecueli. Kao što znamo, ako smo pozorno pratili situaciju u odboru, Venezuela je već nekoliko godina u političkom i gospodarskom previranju i situacija se ne popravlja, zapravo se i pogoršava. Kao što znate, Europski parlament je u nizu rezolucija izrazio veliku zabrinutost zbog pogoršanja situacije u vezi sa demokracijom, ljudskim pravima i sa socioekonomskim stanjem u zemlji. Politički sukobi koji se zaoštravaju u zemlji i stalne napetosti između suprotstavljenih strana dovode do sve većih napetosti. Europski, e, e, venezuelanski vrhovni sud je potvrdio 14-godišnju e, kaznu zatvora za pođu oporbe, što naročito zabrinjava. Također, Unija južnoameričkih država je učinila također poteze koji su doveli do e, toga da je situacija sve nesigurnija i e, predsjednik Maduro je ušao u sukob sa oporbom e, i to uključuje također i nova uhićenja političkih suparnika i protivnika. Situacija, dakle, kao što smo spomenuli, sve gora, gospodarska situacija je sve lošija i zbog toga je u proteklih nekoliko godina stanje postalo sve gore po e, stanovništvo, nema dovoljno hrane, osnovnih namirnica i e, lijekova, što je dovelo do humanitarne krize i zabrinuti smo zbog toga što E, prevladava tako stanje u Venecueli. E, sada dajem riječ gospodinu Kucinu Reuteru koji će nam e, opisati svoje viđenje situacije i možda će iznijeti neka moguća rješenja za izlaz iz ovog političkog, političke slijepe ulice. Hvala gospodine predsjedniče. Na početku moram reći da mi u SVD-u smo doista sposobni, ali nismo čarobnjaci i teško će biti naći rješenje za situaciju u Venecueli jer ono što ste opisali jest doista činjenično stanje. Dakle, imamo veliku polarizaciju između s jedne strane vlade i ujedinjene oporbe koja ima dvotrećinsku većinu u Skupštini, no od izbora u prosincu 2015. godine došlo je do brojnih događaja zahvaljujući kojima vlada je uspjela izgurati skupštinu iz glavnih političkih događanja u zemlji i to je došlo, dovelo do nezadovoljavajuće situacije zato jer ipak je oporba osvajala veliku većinu, ali to nije uvaženo na političkoj sceni nije oporba uvršena ni u koji oblik vladavine, što je ozbiljna situacija. Također vidimo da su u više navrata ljudi izašli na ulice. U rujnu prošle godine bilo je mnogo prosvjeda. Prema nekim izračunima čak i milijun osoba prosvjedovalo protiv vlade i nekoliko stotina tisuća je prosvjedovalo za vladu, tako da je došlo i do polarizacije u stanovništvu. E, također e, imamo i teško ekonomsko i e, stanje i teško stanje u društvu i visoki stupanj nasilja. To su akutni problemi koji su problemi koji zahvaćaju venezuelansko stanovništvo i to izaziva zabrinutost među svima nama, naročito među političarima u Venezueli, ali također to izaziva zabrinutost i za ostatak regije i među nama kao Europskoj uniji, zato jer mi Imamo više od 600 tisuća europskih državljana u Venezueli koji e, imaju, dakle, kao što sam spomenuo, europsko državljanstvo, dakle više od 600 tisuća, uglavnom iz Španjolske, Portugala i Italije, ali i iz niza drugih zemalja, no prevladavajuća većina iz te tri zemlje. Dakle, to je samo po sebi e, razlog za zabrinutost, a također e, se povećava i emigracija. Mnogi venezuelanci odlaze iz zemlje i odlaze u zemlje Središnje Amerike, kriba, dakle 50 tisuća ljudi je došlo u Brazil, a mnogi su već stigli između ostalog i u Europu Naravno, to su ljudi koji imaju već putovnice Europske unije, ali znamo da je i nekoliko tisuća njih došlo ovamo i to zbog toga što nije moglo da naći posao u zemlji zbog vrlo teške situacije. To sve zabrinjava i situacija se ne poboljšava. S jedne strane, gospodarsku krizu možemo objasniti kretanjem cijena nafte, što je važan izvor eh, prihoda za cijelu zemlju. Više od 90% prihoda od izvoza ovisi o nafti. Dakle, E, smanjenje cijene za 50% je naravno ugrozilo e, kapacitete javnog sektora, ali također je došlo i do e, niza mjera za ekonomsko upravljanje koje nisu imale nikakav pozitivan učinak na zemlju, zapravo upravo suprotno. To je dovelo do povećanja krijumčarenja, naročito sa zemljama poput Kolumbije, zato jer se ustanovilo da zapravo cijene nafte ne pogoduju tome da se uvoze roba i druga dobra u Venezuelu. Vidjet i izvješća iz različitih izvora u Venezueli o zdravstvenom stanju. Više od 60% ljudi više nema pristupa potrebnim lijekovima i osim toga djeca su naročito pogođena time i e, zapravo umiru zbog nemogućnosti pristupa zdravstvenoj skrbi i lijekovima, što je ozbiljna situacija. Mi prepostavljamo međutim da vlada želi riješiti tu situaciju. Dakle, kako mi možemo e, biti u partnerskim odnosima sa Venezuelom. Mi imamo odnose sa e, Venezuelom već niz godina i to pozitivne odnose i mi smo podržali ulogu Venezuele u regionalnoj integraciji i također e, kada je riječ o ekonomskoj integraciji koja je bila doista pozitivna za stanovništvo, a sada se čini da postiže suprotne učinke. Dakle, kako mi možemo djelovati kao Europska unija? Sigurno ste pročitali zaključke vijeća od prošlog srpnja kada je e, Vijeće za vanjske poslove iznijelo niz preporuka u ulaženju u dijalog sa vladajućim strankama i također e, podržao i e, pregovarače koje je postavio u Nasur i mjere Vatikana, no sve je to obustavljeno u prosincu prošle godine i nije se oživjelo do sada. E, danas je gospođa Mogherini u Rimu razgovara e, sa Vatikanom, vjerojatno sa samim papom e, i naravno postavit će među nizom pitanja i to o tome koje su mogućnosti obnove dijaloga i mogućnosti za uspjeh, socijalnog dijaloga koji su potrebni preduvjeti za to i kako Europska unija može odigrati u tome konstruktivnu ulogu. Evo, danas se da ćemo o tome čuti neke smjernice i savjete. No, mi dalje tražimo e, suradnju sa partnerima E, sa zemljama e, u regiji, dakle Kolumbija, Brazil, Ekvador, koje su poduzimale neke mjere koje nažalost nisu bile uspješne, no i druge zemlje u regiji e, su spremne se uključiti to i obje ih strane bi mogle prihvatiti jer možda će se moći ostvariti nešto kroz dijalog i to bismo naravno i podržali. Evo, to su glavni pravci našeg djelovanja, dakle e, izgradnja dijaloga i traženja mogućih partnera. No isto tako e, sa sadašnjom e, vladom nastojimo surađivati poštujući naravno ustav i naravno ustrajući na poštivanju temeljnih ljudskih prava, slobode govora, slobode udruživanja i naravno svih oblika političkih sloboda. I tu postavljamo određena pitanja i Dali smo u protekle dvije ili tri godine niz izjava o postupanju sa pripadnicima oporbe koji su uhićeni, a ponekad su u nekim slučajevima završili u zatvoru gdje eh, je s njima postupano na način koji ne odgovara zahtjevima transparentnosti i otvorenosti, a ni pravednosti. Mi dalje inzistiramo na tome i želimo pokazati da je važno imati demokratski izabranu vladu, ali i svaka vlada treba poštivati minimalne uvjete kada je riječ o načelu demokratičnosti i poštivanju ljudskih prava. Evo, to će ostati i dalje važno pitanje za nas. Kada je riječ o suradnji, naravno, Venezuela je bila izan eh, skupine zemalja koje su mogle tvrditi da imaju bilateralnu suradnju sa Europskom eh, unijom, zato je ostvarila veliku eh, razinu prihoda zato, i zbog toga nije bila prihvatljiva za naše kriterije. Tako da niz godina nismo imali bilateralnu suradnju. Imali smo i još uvijek e, imamo sudjelovanje Venezuela u nekim regionalnim e, programima, recimo o klimatskim e, promjenama ili koji su se ticali sigurnosnih pitanja na regionalnoj razini i još vidimo da postoji zanimanje venecuelanskih vlasti za to i to cijenimo i kroz to smatramo da ćemo možda naći načine za daljnju suradnju s tom zemljom što bi bilo svakako korisno u sadašnjoj situaciji. Naravno, imamo suradnju u različitim sektorskim e, pitanjima, imamo tu i organizacije civilnog društva i obraćamo se lokalnim vlastima, sveučilištima, svim organizacijama civilnog društva koje djeluju naročito na području E, politike društvenog razvoja, ali također i e, na e, području od globalnog interesa kao što je to recimo pošumljavanje. Evo, ukupno izdvajamo 6 milijuna eura što je sitno za zemlju poput Venezuele i to nema neki učinak. E, spremni smo razmotriti i druge oblike suradnje, naročito na humanitarnom području, ali teško je steći pristup zato jer, e, nažalost, vlada nema pozitivno stajalište o prihvaćanju raznih oblika humanitarne pomoći. Imamo neke manje programe kroz Caritas koje provodimo i kojima nastojimo riješiti i zadovoljiti najosnovnije potrebe, naročito kada je riječ o lijekovima i e, djeci, ali teško je ostvariti odnos sa vladom u okviru kojega bismo mogli iskrenije razgovarati o tome i prepoznati potrebe koje bismo mogli privremeno zadovoljiti u cilju dobrobiti stanovništva i kada svjedočimo o tome da se u nekim regijama događa humanitarna drama. E, mislim da bi to bilo moguće. Dakle, to je stanje, situacija se ne poboljšava, vidimo da nema niti izlaza iz političke blokade i vidimo da demokratska načela koja bi se inače trebala primijeniti ne djeluju. Vidimo da je došlo do zastoja dijaloga koje je teško oživjeti i također je teško ostvariti suradnju. Evo, nadamo se da ćemo na svim ovim razinama odigrati određenu ulogu i poboljšati to i otvoreni smo za suradnju sa eh, obje strane, sa ostalim političkim snagama, postavljamo se vrlo konstruktivno i to je naša politika i nadamo se da ćemo tu moći nešto učiniti i eh, privesti kraju ovu krizu u zemlji. I Nadamo se da ćemo ostvariti bolju suradnju u boljim okolnostima u regiji, a i u širom globalnom kontekstu. Hvala vam. Thank you, Mr. Kutzenreuter. And now... Hvala gospodine Kucenreuter. I evo sad možemo krenuti u raspravu četvero s kolega pet i zapravo i šest već javilo za riječ. Gospodin Milan Mon prvi. Hvala vam lijepa. Ja sam e, došao sad sa odbora za ribarstvo, a tamo moram e, govoriti i e, hoću samo reći da što se tiče zabrinutosti gospodina Kucenreutera i mi već godinama brinemo o ovim pitanjima E, međutim, e, govorio sam o tome i na plenarnom zasjedanju. Predsjednik Maduro nije priznao e, rezultate izbora i nije moguće konstruktivno razgovarati i vjerujem da je situacija kakva je ona sada vrlo zabrinjavajuća i govorim o nekim pokušajima kontakata, ali pozitivnih eh, rezultata nema. Osim toga, moramo reći da e, se odvija cijelo vrijeme određen e, progon e, ljudi od strane vlasti što se tiče ljudskih prava kao što ste i sami rekli situacija je znatno pogoršana i imamo stotinjak političkih disidenata koji su u zatvoru i sad se za Leopoldo da Lopesa e, već navršava dugo razdoblje. Un compromiso tangible, I doista mislim da bismo trebali se na konkretni način pozabaviti ovom temom, budući da se treba jače i glasnije čuti evropski glas. I e, Evropska unija kao takva i e, naši predstavnici trebaju e, se oglasiti o ovim pitanjima e, političkih pritisaka i funkcioniranja demokratskih institucija da bi se započeo jedan ozbiljan dijalog i da bi se E, da bi narod imao e, doista pravi glas i zastupanje, a ne samo ovako na način na koji e, to čini gospodin Maduro, predstavljajući se kao predstavnik naroda. I vjerujem da će biti vrlo korisno i razgovarati s Vatikanom o tome, ali trebalo bi ići u Karakas i tamo razgovarati E, budući da naravno oni koji su za sve to odgovorni su upravo u Karakasu. A e, naravno dobro je i s Vatikanom razgovarati, kao što sam već rekao. Treba e, naravno računati na podršku susjednih država i svakako očekujemo vrlo aktivno sudjelovanje službe za vanjsko djelovanje Europske unije. Hvala gospodine Miljan Mon. I sad imamo još šest prijavljenih za riječ, osam, ne devet. I e, ako se svi ograniče na dvije do tri e, minute, gospodin Kucenojter će moći odgovoriti. Hvala. Gospodin Asis. Dozvolite da e, prvo gospodinu Kucenreuteru e, zahvalim na vrlo objektivnom izvješću. E, vrlo ste jasno opisali što se točno događa u Venezueli, pogoršana situacija gospodarska, politička, socijalna, osobito i u tijeku posljednjih mjeseci i humanitarna situacija je znatno pogoršana. Trebalo bi sve krenuti prema nekom pomirenju, međutim e, glavni je zaključak da ta nastojanja koje je recimo Vatikan poduzeo nisu bila osobito uspješna. E, kardinal From e, je se vrlo kritički osvrnuo na venezuelansku vladu koja nije ispunila svoje obveze i to više obveza, a to je oslobađanje političkih zatvorenika, zatim e, opskrba hranom i lijekovima i tako dalje. Nije došlo ni do kakvog napretka na putu prema pomirenju i to su pitanja koja e, doista daju razloga za zabrinutost. Imamo i e, imenovanje vrlo kontroverznog sudca u e, Vrhovni sud, osobe koja je boravila u zatvoru te potvrdila presudu Leopoldu Lopesu. puno je ta, Talijana, Španjolaca, Portugalaca koji su u e, venezuelanskim e, zatvorima i to bez ikakvog objašnjenja koje bi dale venezuelanske vlasti. I upravo zato mislim da treba e, vrlo jasan stav zauzeti o ovom pitanju. Kao član Europskog parlamenta i državljanin zemlje koja ima čiji, e, državljani se nalaze u venezolanskim zatvorima, tražit ću od svog ministra vanjskih poslova da piše e, Venezueli e, i postavi pitanje portugalskih zatvorenika u zatvorima u Venezueli. Trebamo doista čvršći odgovor na sve ovo od strane evropskih dužnosnika. Hvala gospodine Asis. Alde, gospođa Weber, izvolite. Hvala lijepa, predsjedatelju, hvala lijepa e, na prezentaciji e, koja je doista e, obuhvatila sve osjetljive aspekte koji se odnose na Venezuelu. Već nekoliko mjeseci postavljam isto pitanje. Što bismo mi mogli učiniti da u određenoj mjeri poboljšamo situaciju, da potaknemo promjenu ili e, pratimo te promjene koje bi mogle nastupiti. Ja sam već pomalo izgubila nadu jer što god smo htjeli poduzeti u smislu pomoći, humanitarne pomoći ili bilo čega drugoga je odbačeno, odbijeno od strane e, vlasti u Venezueli. Nedavno smo se E, sastali s e, glavnim tajnikom e, organizacije američkih država i on je bio vrlo kritičan prema dijalogu, odnosno podršci dijalogu, iako smo mi to radili u dobroj vjeri, to je u Venezueli praktički protumačeno kao neko popuštanje i prihvaćanje e, svih e, uvjeta koje tamošnje vlasti i predsjednik Maduro nameću. Ja e, imam ipak malo nade, imam pred sobom pismo, to je jedna informacija koja je, koja je poslana svim rumunjskim E, zastupnicima u parlamentu od strane ambasade Venezuele u mojoj državi. Vjerujem da je tako i s drugim e, državama članicama Europske unije. Dakle, e, oni se tu osvrću na mogućnost rasprave o Venezueli u Europskom parlamentu. Dakle, stalo im je. Nažalost, ta je država u velikoj mjeri izolirana i ne samo vlasti, ne govorimo o tome, nego venezuelanci sami su vrlo e, izolirani i ja se nadam da će doći do promjena i da će Europska unija zauzeti čvršće stajalište o, u raspravi s venezuelanskim vlastima. I mislim da bi trebalo biti prvo što će učiniti Maturo i venezolanske vlasti da nam omoguće da uputimo humanitarnu pomoć. Nedopustivo je da e, ljudi e, umiru zbog e, da djeca umiru zbog nedostatka hrane i medicinske pomoći. E, nadam se i želim da e, Evropska unija zauzme čvršće stajalište krajnje vrijeme za to. Gospodin Kuzo za KUE. E. Hvala vam lijepa predsjedatelju. I evo ja ću pokušati također nešto reći vrlo brzo. Stalno ponavljamo isto. Dakle, Leopoldo Lopez nije vođa oporbe, nego jedne e, političke stranke e, i 2007. je dobio amnestiju e, i upravo je to bilo neobično jer je suprotno međunarodnim normama. Gospodin Leopoldo Lopez bio je uključen u napad koji je e, rezultirao sa 43 e, osobe koje su bile ubijene i također e, prekidom lanca opskrbe hranom i to bi se i u drugim državama e, tumačilo kao napad na političku stabilnost. On nije zatvoren radi svojih stajališta jer ima drugih oporbenih političara koji nisu e, u e, zatvoru u Venezueli. Imamo recimo situaciju s inflacijom poput one u Argentini, humanitarne krize i tako dalje, ali zašto ne bismo razgovarali i o Kolumbiji gdje djeca umiru od, e, od gladi e, i e, već smo vidjeli kakve su to kampanje koje su se odvijale u medijima i mislim da ja sam razgovarao i s predsjednikom Madurom on je to e, priznao i tamošnja skupština ima moć i e, i sama je e, skupština rekla da će Madura zbaciti za šest mjeseci i to sredstvima koja nisu ustavna uključujući i to da ga se proglasi mentalno bolesnim i, e, i sazove e, e, skupština. Ne znamo zašto se to događa. Dakle, bilo je demonstracija. Ja sam demonstrirao u u Španjolskoj protiv rata u Iraku. Ali, evo, čini se da E, zapravo svjedočimo e, jednoj e, jednom putanji demokratskog sazrijevanja jedne države. Što bi trebala učiniti Evropska unija? Trebala bi podržati dijalog i to i dijalog koji potiče Vatikan. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Zeleni gospodin Sole. Hvala vam lijepa i ja ću na španjolskom. Mi dijelimo zabrinutost za polarizaciju koju, e, koju svjedočimo u Venezueli. Isto tako dijelimo tu zabrinutost i radi pogoršanja situacije socijalne i gospodarske situacije u toj državi. Osim toga nas brine što dijalog ne napreduje i što je ova situacija tako složena e, i e, što e, samo jedna strana ima pravo glasa možemo reći a osim toga zabilježeni su slučajevi nasilja u toj situaciji koja je potencijalno zapaljiva, možemo se upitati kakva je uloga za Europsku uniju. Europska unija trebala bi jasno dati do znanja da treba e, demokratske obveze e, i predsjedničke i zakonodavne e, u potpunosti poštivati. Europska unija također mora jasno dati do znanja da se promjene ustava mogu dogoditi samo na demokratski način i poštivanjem demokracije, vrijednosti demokracije i samo s tih e, polazišta e, može se postići napredak e, da bi se odlučilo u toj državi o tome koja bi bila i kakva bi bila najbolja opcija za vlast u budućnosti. Hvala vam lijepa, hvala gospodinu Kecenreuteru i hvala na objašnjenju ove situacije kroz koju prolazi Venezuela e, koja je vrlo teška i vjerujem da e, ne treba podsjećati da je preko stotinu političkih zatvorenika u zatvorima i e, da su ljudi lišeni slobode zbog svojih stajališta. Leopoldo Lopez možda jeste neka nasilna osoba, međutim čini mi se da je ovo sve skupa e, jedna manifestacija nedostatka tolerancije, kao što je rekla i Korina Mačado, e, koja nam je opisala e, isto, situaciju isto tako u ovom odboru. Dakle, humanitarna kriza koja e, je započela i koja zahvaća veliki broj ljudi e, i tisuće ljudi koje su e, napustile državu, koje nemaju mogućnost dobiti svoja demokratska prava. I osim toga govorili smo i o vanjskom djelovanju, eh, našim mogućnostima koje nam stoje na eh, raspolaganju, zatim eh, u Nasuru i osim toga o onim akcijama koje poduzima Vatikan. Vjerujemo da je jako dobro da se i u Rimu razgovara sada o tome, ali mi kao Evropska unija, Evropski parlament trebamo se zapitati što mi možemo učiniti u ovom odboru i u ime e, ovog odbora s obzirom na e, pogoršanje stanja ljudskih prava i e, naravno neophodno je zadati datum za izbore, osloboditi političke zatvorenike i i vlada, maknuti vladu koja e, ne prihvaća humanitarnu pomoć od Europske unije. Sve ovo rekla je Organizacija američkih država, rekla je međunarodna zajednica i što bismo mi, drugo je pitanje kao Europska unija, mogli učiniti i kakva je to e, suradnja s trećim državama koje bi trebalo ostvariti budući da je situacija doista dramatična. Thank you, Mr. Now... Hvala lijepa. E, sada gospodin Freund. Hvala vam lijepa. Predsjedatelju još bih unio u ovu jednadžbu jednog globalnog igrača, a to je Kina. Kina je u Venezuelu značajno investirala. Situacija je vrlo slična i u nekoliko afričkih država u kojima Kina igra eh, vrlo značajnu ulogu bez obzira na humanitarnu situaciju. Osim toga, e, Venezuela moramo znati, bila je i izvoznik nafte, što je sve povezano je s jednim drugim, a sve se vraća na situaciju s Hugom Čavesom. 2001. godine je e, Venezuela bila prva južnoamerička država koja je ušla u strateško partnerstvo s Kinom. 2014. to je pretvoreno u sveobuhvatno strateško partnerstvo partnerstvo i Kina je Venezueli e, oko 60 milijardi dolara posudila i e, preko 600 investicijskih projekata e, je tamo u koje je Kina uložila. Osim toga je eksponencijalno na 5,7 milijardi dolara vrijednosti u 2014 sa manje od 100 milijuna 90. E, godina porastao uvoz kineskih roba u Venezuelu. Zanima me kako vi vidite tu bliskost Kine i Venezuele e, i na koji način to utječe na našu ulogu, na ulogu koju bismo mi trebali u toj zemlji odigrati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin gospodin Pinenta Lopez. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. U ovom domu smo već naviknuti na to da imamo e, krive vijesti, da se falsificira stvarnost kako bi se napala suverena država i kako bismo se mogli uplitati u situaciju u toj državi. E, osnovna načela se ne poštuju, dakle pravo na političku raznolikost i na e, raznolika politička rješenja, to su načela koje se ne poštuju u toj državi. Neki interes naroda stavljaju i za gospodarskih interesa e, nekih velikih europskih i američkih multinacionalnih kompanija. Govori se tu o demokraciji, ali to je zapravo kontradiktorno sustavno slušamo situaciju u Venezueli, ali može li primjerice venezuelanska vlada doći k nama, izneti svoje viđenje toga? Isto tako se ne govori o tome da e, primjerice oporba sustavno poziva na nasilje, da e, blokutiraju dijalog od 2014. godine. Nikolas Maduro je sustavno apelirao e, na dijalog i ta regija se zalaže za dijalog. Tu se govori o političkim zatvorenicima, govori se o pogoršanim socioekonomskim uvjetima, ali ne govori se o tome da je došlo do gospodarske krize zbog vanjskih čimbenica, primjerice zbog cijene nafte. Ne govori se niti o tome čijim interesima to sve treba poslužiti i zbog čega zapravo manjka ljekova lijekova u toj državi. Govori se o pravima, ali vrlo cinično, vrlo licemjerno. govorimo o Europskoj uniji, ali ne govorimo o tome da se primjerice sustavno u Europi krše prava izbjeglica, da e, ljudi dalje umiru na sredozemlju. zemlju na moru. Ne govorimo o mnogobrojnim smrtnim slučajevima u Siriji, Iraku. Ne, govori se o nasilju u Venezueli. No, ne govori se o primjerice nasilju u Saudijskoj Arabiji, ne govori se o napadima na Palestinu, Sana devedeset Izraela. 95% stanovništva u Venezueli živi u dobrim uvjetima. Nezaposlenost iznosi, 6%. Velik dio umirovljenika u Venezueli ima pravo na puštenu mirovinu. Isto tako izgrađeni su mnogobrojni socijalni stanovi, čak 1,5 milijuna stanova. Zatim isto tako, dakle, tu se poziva na mržnju usmjerenu e, na suverenu državu, što bi moglo ugroziti mirovni proces pod vodstvom Vatikana. Tu se upličamo u jedan slobodan narod, a ja pozivam na to da e, poštujemo slobodni venezuelanski narod. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Tono Lopez. Kao što i stoji u nekima od e, ovih izjava, i e, javnih e, sankcija e, Evropska unija bi trebala dići glas i to ujedinjeno da bi socijalisti, narodnjaci i drugi dali glas i obznanili da nam je stalo do situacije u Venezueli ako se do sada činilo kao da to i nije slučaj i E, recimo bilo je ljudi i odavde koji su e, slavili obljetnicu Lenjina 2010. godine u e, Moskvi mislim da bi Venezuela trebala biti na dnevnom redu i evropski socijal dakle kršćanski demokrati također su tu uključeni mislim da čak i kad je e, Španjolska bila pod Frankom, e, bila je jedna, e, na, Venezuela je predstavljala jednu baklju nade i mislim da bi trebalo svaki vidimo svaki dan, vidimo stalno da eto nam e, mogu e, govoriti i mediji nam ipak prenose što se tamo događa. Osim toga, e, čujemo i o političkim zatvorenicima. Ja Jose Ignacija Salafranka želim podržati, želimo oslobađanje političkih zatvorenika, želimo i slobodne izbore i poštivanje temeljnih ljudskih prava. Međutim, želimo i mislim da treba i dalje e, raditi na tome da e, ta država dobije bolju budućnost, e, da bude i bude doista neovisna i demokratska. Hvala. Imamo još dva završna govornika, to je gospodin Lopez i gospođa Gomes, e, oboje iz Kluba zastupnika socijaldemokrata. Presidente, ja sam dicho muchas cosas i me gustaría... Hvala vam, ja bih dodao neke elemente. Prvo, želim reći da i mi dijelimo i, stajalište da bi ovaj odbor, kao odbor za vanjske poslove, i to jest naša uloga, trebao govoriti o tome. E, i govorimo o Venezueli budući da razumijemo i vidimo da ova država prolazi kroz jednu e, ne samo gospodarsku krizu nego krizu u svakom pogledu, e, krizu državnih struktura, državnih institucija, modela upravljanja i prvenstveno to činimo radi venezuelanaca jer to je vrlo zabrinjavajuće i e, nije to samo e, jedna institucionalna već i gospodarska kriza, kriza nestašice i naravno i nasilja, nasilja u državi e, koje je gotovo sad bez usporedbe u Južnoj Americi i e, nije zabilježeno prethodno e, do ovih sad nedavnih događaja. E, I mi doista mislimo da bi trebalo, da nema kapaciteta za dijalog, da je isto tako sudstvo vrlo pristrano i nedavno sam čuo o, imenovanju e, suca u Vrhovni sud, iako je prethodno bio osuđen i to radi ubojstva. No, e, e, i zakonodavna vlast i vlast uopće samo su naoko legalno konstituirane. Međutim, postoje i sukobi unutar e, institucija vlasti i e, sve su to elementi koji imaju veze ne samo s političkom slobodom i slobodom mišljenja, već e, su uključeni i mediji. nedavno je prekinuto, odnosno zabranjeno emitiranje CNN-a u toj zemlji i potpuno dijelimo mišljenje o tome da bi trebalo e, promicati dijalog kao što sad imamo e, i s Vatikanom i sa e, organizacijom južnoafričkih država, a imamo i neke španjolske socijaliste koji bi možda mogli naći sugovornike u samoj Venezueli da se otvori dijalog E, da bi e, se u potpunosti razumjelo politički trenutak te države i američka e, nova administracija s Trumpom na čelu bi možda mogla nešto poduzeti u Venezueli i imamo pogotovo s obzirom na e, poboljšanje situacije između e, Kube i Sjedinjenih država. Hvala. Hvala i na posjetku Ana Gomes. Ja ne smatram da se tu upličemo u e, interne stvari Venezuele. Kada govorimo o ljudskim pravima, onda govorimo o tome u svim situacijama i u smislu Palentine i drugdje. I taj argument mislim nije opravdan. Tu se radi o državi znam koje, koja se nalazi u um, vrlo dubokoj krizi e, gdje stanovnici žive u nikad viđenim uvjetima u toj državi. To je zapravo iznimno bogata država, doista bogata država i vidimo da se njome tu e, krivo vlada. To je demokratski problem, e, problem sa poštivanjem demokracije, sa demokratskim mandatom. I tu postoje doista velike opasnosti. Kolegica Renate Weber je naglasila da se vlada brine o svom ugledu. Ali moj problem je taj e, brinemo li se mi dovoljno o našem ugledu, jer Europska unija ovdje igra vrlo pasivnu ulogu i predaje državama tu zadaću, a da imaju kontakte sa Venezuelom, a neke države zbog svoje povijesti, zbog svoje tradicije, primjerice Španjolska, Portugalska, druge države koje su tamo već stoljećima prisutne, tim državama se e, ostavlja taj zadatak da se e, one bave tim kontaktima. A tu nam je potrebno više Europske unije i to sada e, više ikad nego prije. E, Europsko djelovanje tu treba biti važna, posebice gospođa Mogherini je važna, oni trebaju sa svima razgovarati, ne trebaju se pridržavati jednog vrlo uskog dnevnog reda, jer je taj dnevni red e, kad kad dominiran portugalskim ili španjolskim pitanjima s tom zemljom. Zasigurno postoje tu i portugalski politički zatvornici u toj zemlji. Sada je došlo vrijeme da e, Europska unija stupi na scenu i e, da podrža napore Vatikana i UNASURA i Europska unija se tu mora više aktivirati, snažnije djelovati. Naš odbor je već odavno trebao poslati e, izaslanstvo u Venezuelu, ja to predlažem već dvije godine. Ali mislim da je isto tako i vrlo važno da gospođa Mogrini konkretno razgovara sa svim e, stranama. Hvala. Hvala vam kolege ne vidim nikakvih drugih zahtjeva za javljanje za riječ. Gospodine Kucenreteru, čuli ste doista čitav niz argumenta. Imate sada maksimalno 15 minuta da zaključite. O, hvala vam, to je doista vrlo velikodušno. Vrlo zanimljiva rasprava, različita mišljenja, što pokazuje da svi priznaju da se nešto događa u Venezueli, da to zaslužuje opsežnu raspravu i da je politika Europske unije možda tako da bi je trebalo osnažiti. Što se tiče dijaloga, to bismo trebali napraviti odmah sada, trebali bismo biti tamo prisutni, imamo humanitarnu suradnju i mi to radimo. Mi tražimo svaki mogući dijalog, svakog mogućeg partnera kojeg bi to zanimalo. Mi govorimo sa Kubom, govorimo sa Sjedinovičkim državama, govorimo sa svim državama kojima je Venezuela od interesa i e, gledamo možemo li s njima surađivati. Naravno, jako govorimo i sa UNASURom, oni su bili dosta uspješni do sada kao posljednici. zatim neke druge države, susjedne države poput Kolumbije su tu vrlo važne. Pokušavamo vidjeti gdje i koga možemo naći, kako možemo ostvariti dobre odnose i sa venezuelanskom vladom koja trenutno nije jako otvorena razgovoru. E, ona smatra da to nije potrebno, čak i nije ču humanitarnu krizu. Odakle dobijamo informacije? Pa postoji čitav niz izvješća, najaktualnije izvješće su napravile, napravila sveučilišta u Venezueli. Vi možete možda prihvatiti ove informacije ili ne, ali 82% venezuelanaca imaju sada penijske prihode zbog eh, velikih inflacija u protiv godina i ne mogu eh, si kupiti osnovne prehrambene namirnice. 10% djece ne ide u školu, zato što nemaju ništa za jesti, moraju stajati u redu i dobiti racije e, hrane. 63% ljudi ne može dobiti dostatnu zdravstvenu njegu. E, usporedba s drugim državama također nije velike pomoći jer to neće poboljšati e, situaciju venezuelskih državljana. U prosincu pa 2015. godine su bili izbori i dvije trećine Skupštine Venezuele sastavljeno je od stanaka koje žele nešto učiniti, ali se razilaze, nažalost, u mišljenjima i trenutno e, vlada Venezuela jednostavno ne, ne, želi saslušati e, te dvije trećine narodnih skupština. Na lokalnoj i regionalnoj razini trebali su sadržati održati izbori 2016. godine, to se nije dogodilo, ustav se nije ispoštovao pod argumentom da e, izbori nisu zanimljivi Venezueli, to je rekao gospodin Maduro. Mislim, to nije u skladu s ustavom Venezuele, to nije demokratsko načelo koje bismo mi očekivali da neka demokratska država ne ispoštuje i jednostavno ne bismo trebali trpiti takvu situaciju i trebalo bi nas jako zanimati što se događa u Venezueli. Trebamo biti otvoreni svim stranama, vidjeti gdje možemo postići bolji dijalog i mogu vas razvediti u to da, iako gospođa Mogherini nije uvijek jako vidljiva, što se tiče te države, da eh, ona uvijek prati tu državu i eh, iako se bavi mnogim drugim pitanjima, spomenuli smo i neke probleme u susjednim državama i u našem susjedstvu gdje je također situacija jako zabrinjavajuća. Ona ipak e, snažno prati i ovu državu jer smatra da e, tu leži velika odgovornost naše strane i da imamo veliki interes u tome i da trebamo imati osjećaj što se događa u toj državi te da pokažemo da smo solidarni sa venezuelanskim narodom. Što se tiče nekih drugih komentara, neki od njih su bili vrlo zanimljivi, primjerice koja je uloga Kine. E, dobro ste spomenuli ove brojke, dakle više od 60 milijuna američkih dolara ulaganja u Venezuelu ili e, oblika neke podrške, a za uzvrat dobivaju pristup e, nafti iz Venezuele. I oni su tako u nekoj vrsti duga i to ograničava manevarski prostor za rad budućih vlada. Kako gledamo na to? Pa mi ne utječemo na to što bilo koja država radi s Kinom. Kina je vrlo prisutna u Venezueli kao i u drugim e, državama Latinske Amerike često imaju vrlo agresivnu politiku ulaganja i izvoza, ali zašto to i ne bi imali. I mi to činimo kada možemo, to samo po sebi nije problem, ali ako to odgađa e, to da se pronađe rješenje za ovu tešku situaciju, onda bismo tu jednom trenutku mogli požaliti. Rješenje je da razgovaramo i s Kinom i o tome i tu mislim da još pred nama leži dosta posla. Redovitije razgovaramo sa Sjedinjavačkim državama, ali moram priznati da smo sada prekinuli s tim razgovorima e, jer nema novog predstavnika, nove nadležne osobe od e, kad je e, započela s radom nova administracija. Prve izjave koje smo čuli od gospodina Tilisana u Senatu su takve da su oni zabrinuti zbog situacije u toj državi i svakako bi htjeli da se to promijeni. To ne kaže puno, ali ipak pokazuje da ih zanima ta se država i e, oni e, uvoze mnogo nafte iz Venezuele, dakle Venezuela isto tako jako ovisi u Sjedinjenim državama i to bi u jednom trenutku moglo također biti problem. Što se tiče Kube, s Kubom smo poboljšali odnose i nadali smo se da ćemo moći i sa Kubom razgovarati o tim regionalnim pitanjima, ali nismo do sada bili jako uspješni s tim. No, mi nikad ne odustajemo i dalje pokušamo vidjeti hoćemo li tu moći nešto napraviti. E, ne govorimo o promjeni režima, to uopće nije na u bilo koje države članice Europske niti same Europske unije. Mi samo želimo vidjeti kako ta situacija može postati bolja za same državne te zemlje i kako možemo ojačati odnose s Venezuelom. Odnose koji su bili vrlo pozitivni u prošlosti. I ne bismo trebali odustati od toga, ne bismo trebali reći da je tamo sve u redu. Mi smo zabrinuti zbog Venezuele i trebali bismo svi gledati kako možemo konstruktivno dati doprinos e, tome da se promijeni ta situacija. Neovisno o tome iz koje političke obitelji e, dolazimo, trebamo biti vrlo jasni što se tiče tamo situacije. Naselje je vrlo visoko i e, državljani napuštaju Venezuelu oni su prisiljeni na to kako bi spasili svoj život. Dakle, radije bi ostali u Venezueli. Čuli smo te izvještaje. Zatim, čuli smo izvještaje iz Brazila. E, vidimo da oni primaju veliki broj izbjeglica iz Venezuele na sjeveru zemlje. To je vrlo zabrinjavajući razvoj. E, trenutno se s njime bave kao i sa drugim e, izbjeglicama iz te regije. Dakle, opet kažem, mi ne zastupamo interese nekoliko država članica. Imamo 13 država članica koje su predstavljene u Karkasu. Mi pokušavamo naći e, mogućnosti da konstruktivno doprinosimo razvoju u Venezueli i treba doći do nekih kompromisa u nekim državama članicama. I moram reći da naše države članice dosta slično razmišljaju po tom pitanju da postoji konvergencija, iako postoji razlika u mišljenjima, ali uspijamo naći zajednički stav. I kada e, čujete poslanike e, koji su tamo, e, svakako se vidi da se tu ne radi o programu određenih država članica. Čak i kada se radi o odnosima pojedinih država članica i Venezuele, vidimo da je sve to sasvim dio jedne šire slike. Dakle, mi moramo slušati što oni govore vezano uz rizike tamo, vezano posebice uz one države koje, žive tamo koje imaju e, europsku putovnicu, kao što sam spomenuo. Hvala vam na toj poruci. Ja ću svakako to predati e, gospođi Mogherini. Prenijeti joj to. E, mislim da ona bila ovdje nekoliko puta u parlamentu i reći ću da imamo podršku Europskog parlamenta e, da dakle dalje pokušavamo naći dijalog, naći neki oblik suradnje s kojom ćemo pomoći venezuelanskom narodu, ali i venezuelanskom gospodarstvu, onima koji su politički zatvornici onima koji nemaju e, mogućnost ostvariti svoje demokratsko pravo, onima kojima se krše ljudska prava. To je od uvijek naša politika, ali vrlo je važno da vi to znate i da to e, sve na vrijeme e, naglasimo. Hvala vam na vašoj pažnji, na svemu što ste rekli, jer ćemo to imati na umu i u, našim razgovorima s Venezuelom. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste govorili na neka ovih pitanja, hvala vam na primjedbama. Ima li nekih drugih komentara? Ne. Onda možemo zaključiti sastanak. 18 e, sati 20 minuta i hvala svim kolegama koji su e, napravili tu inicijativu i stavili ovu raspravu na naš dnevni red. Ugodan ostatak večer, vidimo se sutra u 9 sati kada imamo elektroničko glasovanje u svim balkanskim državama.